Okay, dear members of the Committee for Regional Development. Kolege, nastavit ćemo sa današnjim zasjedanjem e, sa jednom vrlo zanimljivom točkom dnevnog reda. Zadovoljstvo mi je što mogu na naš sastanak na našem sastanku izraziti dobrodošlicu gospodinu Jurki Katajnenu, potpredsjedniku Europske komisije. On je bio premijer Finske od 2011. do 2014. Ako sam dobro zapamtila. A sada je potpredsjednik odgovoran za radna mjesta, rast, investicije i konkurentnost. Naš drugi cijenjeni gost je gospodin Wilhelm Molterer, bivši zastupnik Austrijskog parlamenta i potpredsjednik Europske investicijske banke od 2011. On je zadužen upravo za kohezijsku politiku. Jutros smo usvojili naše mišljenje zajedničko mišljenje odbora sa, sa odborom budget o Europskom fondu za strukturna ulaganja. Znamo da je vijeće već dogovorilo pregovaračko stajalište o tom fondu i nakon glasanja u travnju, zajedničkog glasanja naših odbora, očekujemo da će se započeti sa pregovorima. Glavni cilj odbora, članova odbora regi je da dođe do odnosa nadopunjavanja između planiranog fonda i nove kohezijske politike. Uz to korištenje financijskih instrumenata u kohezijskoj politici e, je ono čime ćemo se baviti kao i pokušati potaknuti male i srednje poduzetnike. Nadolazeća revizija strategije Europske do 2020. vrlo će skoro također biti na našem dnevnom redu. Dakle, moramo mnogo toga raspraviti s našim gostima predlažem da postupak bude uobičajen, prije svega ćemo naše goste na jedno kratko uvodno izlaganje o trenutnom i budućem radu, a nakon toga ćemo dati riječ zastupnicima, e, počevši sa koordinatorima. Dakle, imat ćemo jednu sesiju pitanja i odgovora, naša oba gosta su vrlo zaposlena, tako da moramo dovršiti sa ovom točkom dnevnog reda najkasnije u 4.15. Tako da kada ćete uzimati riječ, zamolila bih vas da pitanja budu što je konciznije moguće. Na taj način ćemo moći najbolje moguće iskoristiti i vrijeme koje imamo na raspolaganju predlažem da započnemo sa potpredsjednikom komisije, gospodinom Katajnenom. Izvolite. Gospođo predsjednice, poštovani zastupnici, hvala vam na pozivu na zasjedanje ovog vrlo važnog odbora. Ja ću biti kratak. Prije nego što pređemo na vaše komentare, jer je to ono što je zanimljivije, a ne samo moje izlaganje. Ključno načelo fonda EFSI za strateška ulaganja jest da će donijeti neke dodane vrijednosti. E, Europska investicijska banka odličan posao odrađuje davajući zajmove za javne privatne projekte 67 milijardi eura godišnje i novi fond nadopunjavat će taj rad banke i usredotočavat će se na e, riskantnije projekte. E, imamo dva stupca ovdje. S jedne strane male i srednje poduzetnike. Do sada sam od početka godine posjetio deset e, država članica od 14 koliko je planirano i povratna informacija koju vrlo često čujem i u Njemačkoj i moj ovaj ponedjeljak na Cipru jest da e, malim i srednjim poduzetnicima nedostaje kapitala. Oni mogu dobiti zajmove od banaka u mnogim zemljama, ali zbog nedostatka temeljnog kapitala ne mogu doći do tih fondova. I to je jedan od primjera onoga na što se želimo usredotočiti. Dakle, želimo se pozabaviti sa tržištem, ne želimo ulaziti u područje gdje banke ili institucije, privatni financijski instrumenti mogu funkcionirati. E, već želimo djelovati dodatno na to. Dakle, na onu stranu problematike tržišta. Isto tako, bavimo se infrastrukturnim projektima. Dakle, fond mora izabrati projekte koji ne bi zaživjeli bez e, tog posebnog elementa preuzimanja dijela rizika od strane e FSI fonda. Dakle, to je jedan od ključnih, jedna od ključnih stvari za fond. E, moguće je koristiti strukturne fondove kao elemente sufinanciranja u onim investicijama u kojima će EFSI nuditi jamstva ili elemente za podjelu rizika. U tom smislu imat ćemo privatnog investitora koji će svoj vlastiti novac ulagati i EFSI koji će e, pružiti određene elemente za podjelu rizika i na taj način se i projekt može djelomično financirati iz strukturnih fondova. Ta je kombinacija, dakle, nešto što je moguće i je će o državama članicama da razmotre takve mogućnosti slučaje. Jedna dodatna stvar što se tiče investicijske politike, a koja je od iznimne važnosti, jest da je izborni proces neovisan i nema nikakvog političkog uplitanja u tom smislu. Dakle, tijekom posjete državama članicama i osobito tijekom sastanaka sa ulagačima, ljudima iz privatnog sektora, pitanje koje se uvijek postavljalo je tko će odabirati projekte. I ja sam odgovarao da će to biti neovisan investicijski odbor. Dakle, osobe koje će biti na neovisnoj osnovi izabrane i oni će analizirati projekte i odlučit će da li projekt može dobiti europska jamstva ili ne. Dakle, neće doći ni do kakve zemljopisne preraspodjele ili sektorske i svi projekti koji će biti financirani zapravo će biti zabrani na temelju vrijednosti samog projekta. I to je ono što je vrlo važno za privatne ulagače, jer inače oni ne bi bili toliko spremni na ulaganja. I tada bismo naravno mogli izgubiti cjelokupni instrument. Ono što još pitaju ulagači, odakle dolaze novci, iz kojih proračunskih stavki. Dakle, oni točno žele unaprijed znati odakle novac dolazi, postavljaju pitanja hoće li biti to uključeno u godišnji proračun, što bi moglo stvoriti e, veliku nesigurnost, a ja kažem da je Prijedlog komisije je tu vrlo jasan. E, jamstva se ne mogu nadovezati na nejasan godišnji pregovarački proces oko proračuna. I tada su oni sa time zadovoljni. Dakle, moramo se pobrinuti da svi mogu vidjeti odakle novac dolazi, koliko novca dolazi. U Europskom parlamentu razmišljalo se o tome da ne, nije nužno e, pružiti 16 milijardi u jamstvima, moj kolega, potpredsjednik Molterer, objasnit će što bi to značilo. Jer da nemamo to jamstvo stvorile bi se velike nevolje za središnju i za investicijsku banku, ali i za kreditni rating Europske unije. Dakle, to su doista ozbiljna pitanja s kojima se nosimo i fond koliko god da bismo svi željeli da brzo zaživi, moramo se pobrinuti da bude vjerodostojan, da osnova kapitala bude transparentna, čvrsta, vjerodostojna i transparentnost procesa projekata je vrlo e, jasna e, i mora se temeljiti na samim projektima. Tako ćemo moći imati jedan fond koji će dobro funkcionirati za financiranje infrastrukturnih projekata i malih i srednjih poduzetnika. Mnogo se govorilo o tome zbog čega komisija predlaže upotrebiti Horizont 2020. kao izvor financiranja, u Europskom parlamentu sve snažnije lobi da se otvore strukturni fondovi i upotrebi novac iz poljoprivrede, a to je nešto čemu se mi snažno protivimo. Komisija je protiv toga. Razlog e, iz kojeg koristimo Horizont 2020 i CF je da projekti koji će dobiti financiranje su isti kao i oni koji bi dobili financiranje iz horizonta 2020. Dakle, moramo izabrati, hoćemo li primjerice potrebiti 2,7 milijarde za istraživačke stipendije, bespovratna sredstva, ili želimo potrebiti kao polugu taj iznos i umnožiti iznos za 10 puta i time financirati istraživanje mnogo više nego što bismo mogli sa 2,7 milijardi no za to moramo potrebiti financijske instrumente. Pogledajmo zemlje gdje je BDP po stanovniku najviši. U tim zemljama uvelike se koriste financijski instrumenti. Naravno, postoje i bespovratna sredstva, ali koristi se uvelike financijski instrumenti. Kao što sam rekao, vratio sam se sa Cipra, sjetio sam dva sveučilišta ondje, koji su imali projekte zajedno sa investicijskom bankom koja je e, dala zajmove za istraživanje u Francuskoj, Marseju i drugim sveučilištima bili su vrlo zadovoljni sa suradnjom sa investicijskom bankom i govorili su da sada kada se uspostavi fond EFSI da će sveučilište vjerojatno profitirati od tog novog fonda, osobito kada će ulagati zajedno sa privatnim sektorom u onu temeljnu istraživačku infrastrukturu. Dakle, poslala su određene brige da temeljno istraživanje ne bi profitiralo od e, fonda, na to ni istina jer je do toga već došlo. I to će se nastaviti i u budućnosti. Jasno je da će dakle, temeljno istraživanje biti financirano kroz mjesečne isplate od strane vlade, to dakle poput i javnih plaća, no ulaganje u istraživačke lokacije zapravo to je nešto što može i što je već iskoristilo financijske instrumente. A postoji pragmatični razlog za to, Horizon 2020 i CEF, instrument za povezivanje Europe, zajedno predstavlja 70% e, glave 1a i ukoliko se te resurse ne iskoristi, kada ih se ne bi iskoristilo, ostali bi samo e, Galileo i Erasmus. A to nisu programi koji bi mogli profitirati od financijskih instrumenta. Eto, toliko od mene za početak. E, radujem se svim vašim komentarima, pitanjima i savjetima. Hvala. Zahvaljujem povjereniče. Sigurno sam da će još biti dosta pitanja za raspravu. Sada ću dati riječ gospodinu Moltereru. Dobar dan svima. Prije svega želim vam eh, zahvaliti i čestitati na glasovanju. Mi to jako cijenimo. Dakle, ovdje se radi o gospodarskom rastu i zapošljavanju i nama u Europskoj investicijskoj banci je bilo od početka jasno da smo zajedno s Europskom komisijom zainteresirani za dodatno poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja. No postoji još jedna stvar koja je jednako tako bitna, a to je nedostatak ulaganja. Naime, trenutno još uvijek 15% niži u odnosu na 2007. Dakle, mi još uvijek kasnimo s time. E, ne radi se samo o tome da nemamo dovoljno ulaganja. E, kao posljedica toga nedostaju nam isto tako nedostaju nam mogućnosti za gospodarski rast. E, dakle, mislim da je bitno da se obje stvari uzmu u obzir. E, dakle da možemo potaknuti gospodarski rast i zapošljavanja, ali isto tako da potaknemo konkurentnost Europe u javnom i privatnom sektoru, to je ključni dio ove inicijative. Zatim Jirki Katajnen povjerenik je spomenuo da je Europska investicijska banka tu kako bi ispunila političke potrebe, ali isto tako da bi bila aktivna u slučaju e, nekih poremećaja na tržištu. Kakva je situacija na tržištu? Svi znamo da nema dovoljno ulaganja, da je produktivnost europskog gospodarska preniska, a na tržištu se suočavamo sa situacijom da nemamo problema sa likvidnošću. Naprotiv, likvidnost je dostupna, e, dakle i u bankarskom sektoru i e, među i u korporativnom sektoru. Ono što jest problematično jest da još uvijek imamo ograničenu mogućnost preuzimanja rizika u poslovnim bankama, imamo ograničenu sposobnost e, potpore ulaganjima u javnom sektoru, te u usporedbi sa ostalim dijelovima svijeta imamo nedovoljno razvijeno tržište kapitala u Europskoj uniji. Prema tome ova inicijativa za uspostavu tržišta kapitala je iznimno bitna, a sastavni dio Junkerovog plana također se tiče toga da moramo intenzivno razmišljati o tome kako ukloniti prepreke ulaganjima. Upravo iz tog razloga je Europska investicijska banka bila za ovu inicijativu. Mi smo je podržali i smatramo da je to u interesu europskih građana. Europska investicijska banka već iznimno, e, već je iznimno aktivna. Mi smo prošle godine posudili 77 milijardi eura, a od toga si je 70 milijardi eura unutar Europske unije. Naši prioriteti su potpora malim i srednjim poduzećima, zatim infrastruktura, resursna učinkovitost i inovacije. Dakle, to su naša prioritetna područja. Također smatram da je EFSI iznimno važan fond kao dopuna da bismo mogli osnažiti sredstva EIBA. S jedne strane u kvalitativnom, ali isto tako i u kvantitativnom smislu. Za nas je glavno da putem Europskog fonda za strateška ulaganja dobijemo jamstvo da možemo krenuti u nove poslove koji e, podrazumijevaju veći rizik. Također nam trebaju i novi oblici financijskih instrumenata. Prema tome mogu potvrditi ovo što je rekao povjerenik. Za nas je ključno da imamo e, valjanost i kvalitetu jamstva i to moramo imati od prvoga dana, što nam onda može omogućiti da krenemo sa konkretnim aktivnostima. To je ujedno i preduvjet da ćemo mi e, i dalje imati trostruki A rating, jer to je ono što je e, naša glavna prednost kako bismo mogli raditi u interesu poslovnih subjekata u Europi. Zatim tražim od vas da zajedno sa komisijom date potporu e, jednoj jednostavnoj upravljačkoj strukturi. Dakle, ako razgovarate sa ljudima iz privatnog sektora koji su potencijalno zainteresirani za ulaganja u projekte, preduvjet je da imate profesionalni postupak odabira projekata i profesionalni odbor koji će se baviti dostupnošću jamstava. Dakle, bilo kakva politizacija tog procesa e, zapravo bi značila da se podriva čitava zamisao. Zatim ključni element e, potpora E, dopunske vrijednosti kao što smo dogovorili e, dakle sa komisijom budući da je to pravi poticaj da se e, što prije krene sa efsi Komisija je spomenula i tri dodatne mogućnosti. Mala i srednja poduzeća kroz Europski investicijski fond mi vidimo na tržištu da postoji posebna potreba za davanjem potpore malim i srednjim poduzećima. Srednja poduzeća koja su inovativna, koja su usmjerena prema izvozu i njima je vrlo teško doći do kreditiranja. Zatim drugo, e, drugo što je bitno spomenuti su inovacije, obrazovanje, e, osposobljavanje, podizanje razine vještina, to je bitno za poboljšanje konkurentnosti. Zatim infrastruktura. E, komisija i EIB shvaćaju infrastrukturu u širem smislu, ne radi se samo o željeznicama, radi se isto tako i o informatičkoj infrastrukturi kao i o društvenoj infrastrukturi. Dakle, spomenuo sam mala srednja poduzeća, inovacije i infrastrukturu. Međutim, imamo još jedan stup i molim vas da to ne pocijenite, a to je sposobnost za davanje savjeta. Jer e, rečeno je da nam treba, treba ta savjetodavna komponenta kako bismo mogli poduprijeti e, tehničku ekspertizu u pripremi i provedbi projekata. Zatim Treba nam potpora za razvoj financijskih instrumenata zajedno s javnim sektorom i upravnim tijelima i potrebna je komponenta za izgradnju sposobnosti s druge strane, dakle u privatnom i u javnom sektoru. E, prema tome, savjetodavna komponenta je ključna kako bismo polučili uspjeh. Znam da trenutno postoji već čitav niz inicijativa Primjerice, File Compass je sastavni dio savjetodavnih usluga koje nudimo. Zaključno, e, kohezija je od osnutka EIBA 1958. godine bila za nas ključni prioritet i to je i dalje slučaj. To će i dalje biti ključna ključni politički prioritet za nas. Dakle, EFSI nije tu da služi kao zamjena, nego kao dopuna postojećem instrumentu za kohezijsku politiku. U EIB ukupnih kredita oko 50%, dakle 20 do 25 milijardi eura, bilo je usmjereno e, projektima za koheziju. Ono što možemo postići ovom novom inicijativom je osnažiti postojeće instrumente u kohezijskoj politici jer ako gledamo dugoročnu perspektivu onda je pitanje mobilizacije i e, postizanja efekta poluge kako bismo iskoristili javni novac na najbolji mogući način ono što je ključno. Zato je prema mom mišljenju EFSI polazišna točka što je iznimno bitno kako bismo dugoročno mogli podržati kohezijsku politiku. Nadam se da vas mogu uvjeriti u to da je kohezijska politika za nas i dalje prioritetno područje. Instrumenti kojima trenutno raspolažemo u dugoročnoj perspektivi mogu dovesti do povećanja učinkovitosti i djelotvornosti te politike. Mi smo spremni aktivno djelovati u svih 28 država članica, nemamo nikakve kvote za pojedine zemlje, te smo spremni e, surađivati sa nacionalnim e, promičbenim institucijama, dakle regionalnim platformama, platformama za ulaganja, kako bismo i na taj način dali dodatni poticaj Htio bih zamoliti vas, e, kolege iz Europskog parlamenta, da se ovo što prije privede kraju, ne zato što mi to trebamo, nego zato što građanima Europske unije treba ta dodatna mogućnost za poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja. Hvala lijepa. Sada ćemo krenuti od prve skupine pitanja. Krećemo od sastanka, krećemo od koordinatora iz klubova zastupnika i nakon toga nastavljamo sa zastupnicima, sa ostalim zastupnicima. Kolega Van Nistelroj iz EPP-a ima riječ. Hvala, hvala i drago mi je što vas mogu pozdraviti. E, dakle i potpredsjednika Katajnina i E, predstavnika Europske investicijske banke. Mislim da nam je, mislim da je vrlo dobro da redovno imamo ovakvu razmjenu mišljenja, čitavom nizu pitanja. Danas je na redu tema Europskog fonda za strukturno ulaganja. Danas smo imali dugačku raspravu i glasovanje, a ovo je sada nastavak, ja na to tako gledam, jer nema potrebe da jedni druge uvjeravamo. Mi smo bili prvi koji smo glasovali, a sve ostalo će uslijediti nakon dva mjeseca. Dakle, dakle tu će biti pregovori ne s vama nego s vijećem. E, ono što je ključno jest da smo u uredbi već imali velik broj instrumenata koji su išli u smjeru e, u ovom smjeru mi smo čak izmijenili financijsku uredbu kako bismo to omogućili. Dakle, sa godišnje na višegodišnju metodu. Također smo imali iskustvo instrumenta za raspodjelu rizika u okviru obzora 2020. Prema tome to za nas nije novo. Osobno bih htio reći da bi mi bilo drago da možemo porazgovarati o konkretnoj apsorpciji u operativnim programima i partnerskim sporazumima s državama članicama na temelju europskih strukturnih investicijskih fondova. Instrumenti su tu i pitanje je koliko se oni apsorbiraju. Prema tome mi smo ovdje svi u europskoj obitelji, međutim čini mi se da na strani vijeća postoje neka okljevanja. Mi smo otvorili e, te mogućnosti i sada je također pravi trenutak da vidimo što možemo naučiti iz nove inicijative u sljedećih nekoliko godina. Naš stav jutros je bio uglavnom pozitivan i e, što, sa, što je sa ostalim instrumentima. Dakle, jedno ne zamjenjuje drugo. Mislim da treba postojati dobra suradnja, treba koordinirati rad sa postojećim e, upravnim tijelima. To je ono što je bitno. Jutro smo također rekli da bismo rado dali ocjenu tijeka stvari, jer mnogo toga još ne znamo. Ne znamo što će biti sa novim fondom za jamstva. Mi bismo htjeli u ovoj prvoj evaluaciji ustanoviti slaže li se to e, sa ciljevima iz socijalne i e, ekonomske kohezije, dakle da e, bogati ne postanu još bogati, a siromašni još siromašni. Dakle, mislim da je to ono na što mi želimo skrenuti pozornost. E, dugoročno gledano, ako govorimo o nekakvoj perspektivi do 2020. i nakon 2020. E, trebamo znati koji je rezultat naših aktivnosti, jer e, visoka razina rizika je potrebna za neke aktivnosti, ali ne za sve. Dakle, i dalje možemo imati bespovratna sredstva i ostale mogućnosti potpore, no treba vidjeti koja je dodana vrijednost ovih aktivnosti e, sa većim rizikom. Ja sam e, obišao e, neke projekte od prije deset godina i nakon nekog vremena se vidi da je sve odrađeno kako treba, ali se neke stvari naprosto ne koriste, da te aktivnosti koje su pokrenute nisu opstale, jer e, ponekad je potrebno predugo vremena i, e, i jednostavno to ne funkcionira. E, mislim da je osim činjenice da imamo dva instrumenta koji dopunjuju jedan drugi, e, mislim da je bitno isto tako vidjeti kako će se stvari odvijati. Lijepo vas molim, dođite za godinu dana i možete onda, e, možemo vidjeti kako se kakve, kakvi su rezultati i e, što će biti sljedeći koraci. Hvala, gospođo Krejl, izvolite. Hvala lijepo. Povjereniče, gospodine Moltere, klub zastupnika socijalista od početka je podupirao investicijski plan. E, dakle, ne mislimo da treba govoriti samo o politici štednje. Drago mi je da postoji ovaj program i mi ga u potpunosti podržavamo. Međutim, gospodine Katajne, ako vi kažete da se ovo ne može financirati ni na koji drugi način. Znam da ste se vi borili za instrument povezivanja Europe i obzor 2020. i niste imali drugu opciju. Znate da proračunska sredstva za kohezijsku politiku i za CEP da su to već države članice podijelile i da nećete dobiti suglasnost država članica ako se tu uh, ako se tu uh, uzmu sredstva. No upravo o tome se i radi. Države članice nisu uključene u proces. U Njemačkoj, odakle ja dolazim, da smo mi imali milijardu za EFSI, a ne samo za e, njemačke projekte, e, problem bi bio riješen i ne bismo imali, e, ne bi se postavljalo pitanje rejtinga Europske investicijske banke. Ne možete oduzeti novac iz obzora 2020. Ne možemo imati obzor 2020. i činjenicu da se tu financiraju Dakle, tu se financira financiraju osnovna znanstvena istraživanja i taj novac je iznimno bitan. Isto vrijedi i za instrument povezivanja Europe. Mi smo odabrali te projekte zajedno s državama članicama i komisijom i sada će se eh, iz tih programa uzeti novac eh, koji će biti usmjeren u infrastrukturne projekte. U redu mi svi želimo infrastrukturne projekte. Međutim, Čitav e, proces je kompliciran i zato bismo mi u parlamentu htjeli da se iznađu neke druge mogućnosti, da se novac ne mora oduzeti iz CEPA i obzira 2020. Što se tiče ovog e, rejtinga trosrukog A, da li se to uistinu tiče ovog iznosa od 16 milijardi eura koji moramo e, dati na raspolaganje, možda bi se mogla naći neka sredstva sada, a onda bi se iz godišnjih proračuna Europske unije svake godine moglo e, staviti nešto na stranu. Možda ne moramo od početka imati sav iznos. E, bili svijet propao kada bismo pokušali biti kreativniji u mobiliziranju sredstava. Ako ovih 16 milijardi eura treba pronaći, iz nekog izvora u europskom proračunu, budući da je riječ o javnim sredstvima, onda biste i vi trebali biti u mogućnosti nadzirati koji će se projekti odabrati. Nama je bitno u ovome odboru da ne promičemo nešto što bi bilo suprotno ciljevima zacrtanima strategijama Europa 2020. Mi bismo u najmanju ruku trebali imati nadzor na time, a da se to ne tumači kao političko uplitanje. Možda sam krivo shvatila, ali parlament bi trebao pronaći neki način da bude uključen u budući radi funkcioniranja Europskog fonda za strateška ulaganja. Iz vlastitog iskustva znam da parlament nikada nije zakočio nešto što bi moglo pomoći našim regijama, malim i srednjim poduzećima ili građanima. I na kraju imam još jedno pitanje. Postoji li već e, ideja o tome kakvi će se kriteriji koristiti u odabiru projekata? Znam kada je riječ o Njemačkoj, ali isto vrijedi i za neke druge države članice da postoji podugački popis projekata e, i to bi zapravo zahtijevalo mnogo više sredstava nego što imamo na raspolaganju. Neki od tih projekata se već financiranju, dakle pitanje zašto se treba dodati na taj popis. Hvala gospođo Kreju. Ne vidim da se netko javlja za riječ iz kluba zastupnika ECR-a, pa dajem riječ gospodinu Jakovčiću iz kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepo gospođo predsjednice, e, poštovani gospodin Katajnen i poštovani gospodin Molterer. E, dozvolite prije svega da vam se u ime ALDE grupe u ovom odboru i u parlamentu zahvalim na suradnji i da vam se zahvalim i na našem razgovoru gospodin Katajnen koji smo već vodili, imali ste već, odvojili ste već vremena za nas i hvala vam na tome jer vjerujemo da <clears throat> je naša suradnja u tom kontekstu iznimno bitna. Znate da ALDE posebno ovaj, pažnju posvećuje upravo gospodarskom rastu i novom zapošljavanju i pozdravili smo ovu inicijativu stvaranja EFSI-a jer je definitivno kao što sam rekao i gospodinu Junkeru E, uspjeh njegove, njegove vlade, njegove komisije ili naše komisije na kraju 2019. mjerit će se po tome da li smo i koliko smo e, uspjeli pokrenuti europsko gospodarstvo. Tako da je ova inicijativa naravno e, odlična i ima kompletnu našu podršku i vjerujem da će na način na koji ste zamislili, na način na koji ste postavili biti i uspješna. Dozvolite mi da kao eh, izvjestitelj Europskog parlamenta za Jadransku i Jonsku strategiju sada obučem eh, drugo dijelo i zamolim vas za eh, neke odgovore. Naime, ta strategija uključuje osim zemlje, zemlje članice Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Grčku, uključuje i zemlje kandidatkinje kao što je to Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i i Albanija. E, govorili ste o mogućnosti infrastrukturnih i energetskih e, postrojenja. E, na području Balkana postoje velika mogućnost izgradnje obnovljivih izvora, postrojenja od obnovljivih izvora energije, pogotovo hidroenergije, ali postoji nekoliko projekata za izgradnju LNG terminala u Albaniji i u Hrvatskoj E, znači u jednoj zemlji članici, u jednoj, jednog nije, koje uglavnom ili dosta razmišljaju o mogućnosti korištenja talijanskog tržišta koje naravno ima problema sa snabdjevanjem energijom. Dakle, pitanje je da li je EFSI sklon tome da financira i takve projekte u zemljama članicama ili zemljama kandidatkinjama za potrebe zemalja članica i koji bi tu odnosi eventualno mogli biti u smislu E, privatnog kapitala, odnosno javnog kapitala, kapitala koji bi se financirao jer su to naravno djelomično i naravno i državni projekti i u svakom slučaju državi će sudjelovati u tome. Kako bi moj izvještaj bio što kompletni, evo molim vas ako možete barem djelomično odgovoriti na ova pitanja. Hvala lijepo. Thank you. Thank you, Mr. Jakovčić. Mr. Omarže, the floor is yours. Hvala. Gospodin Omarže, izvolite. Gospođo predsjedateljice Hvala, gospodine potpredsjedniče Kajtanen, e, gospodine Molterer. Hvala vam na vašem sudjelovanju i hvala vam što ste došli sa nama iskreno i korisno razgovarati. Ja bih, ako dozvolite, dao par komentara. Mislim da možemo na filozofski način razgovarati o mnogim aspektima Europskog fonda za strateška ulaganja, ali kao i mnoge moje kolege i ja sam prilično skeptičan vezano uz vaš plan. Mislim da zapravo se sada nalazimo u trenutku u kojem moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi ovaj plan e, funkcionirao. Mi to moramo e, zbog svih nezaposlenih ljudi koji imamo u europskim e, državama, zbog svih malih i srednjih poduzeća i zbog toga što je Junkerov plan ključni plan njegove nove komisije i moramo vidjeti na koji način e, otvoriti nova radna mjesta, obnoviti gospodarski rast, jedino na taj način će nam građani ponovno vjerovati. Dakle, to je naša obveza. Naša obveza je e, učiniti sve što je u našoj moći kako bi to zaista funkcioniralo. E, vi ste ovdje pred odborom za regionalni razvoj. Ja sam pratio i vaše rasprave u drugim odborima koje ste imali ovdje u parlamentu, tako da nam je sasvim jasno da ste na ovaj sastanak došli imajući na umu ciljeve regionalne politike. Te stoga ste i dali određene e, elemente vezane uz tu politiku, ali ja imam e, i neke bojazni. Na čuo sam da ne postoje zemljopisni kriteriji, no Mi imamo otprilike 350 milijardi eura koji će nam služiti za smanjenje razlika koje sada postoje između regija. Mi bismo htjeli da se dodatno ulažu sredstva dakle iz Europskog fonda za strateška ulaganja kojim će se konsolidirati regionalna politika, a ne e, da e, ta sredstva na neki način destabiliziraju E, regije jer postoji taj rizik postoji rizik da se ulaganja e, koncentriraju samo na glavne gradove a mislim da se da ne bismo pogrešili kada bismo ta ulaganja usmjerili i ka onim regijama u kojima je najveći stupanj nezaposlenosti i ka onim regijama u kojima zaista postoji manjak ulaganja. Na koji način bismo mogli djelovati kako bismo postigli te ciljeve? To je moje prvo pitanje. I mislim zaista da nas e, građani ne bi shvatili ako ne bismo djelovali na taj način. E, ja dolazim sa otoka La Reunion e, i vrlo dobro poznajem situaciju tamo i znam da građani imaju velika očekivanja, a ništa ne postoji gore od velikih očekivanja od kojih na kraju ne bude ništa. Znamo da postoje ultraperiferne regije kao što je otok s kojeg dolazim koji zaista imaju ta velika očekivanja i što ćemo učiniti ukoliko građani na tim e, regijama budu razočarani ishodom Junkerovog plana. Drugo što želim reći je sljedeće. Kako bi sve to bilo uspješno nužno je sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti. Jer konkretno govoreći, znamo da je na lokalnim akterima da organiziraju i poslovne subjekte i da prikupe e, sve ona, sredstva koja su nužna, e, a koja mogu dobiti od i središnje banke i isto tako na europskoj razini od Europske investicijske banke. Za to naravno moraju imati konkretne predloge. Kako im pomoći u tome? I treći komentar, veoma drago mi je bilo što sam čuo da će i e, osnovna istraživanja biti obuhvaćena ovim planom. Istraživanje i razvoj je za nas ključno. Mi smo bili u posjeti E, u Nizozemskoj gdje smo razmatrali situaciju nezaposlenosti e, mladih i znamo da je ključ u istraživanju i razvoju. Zbog toga zaista želim naglasiti kolika je važnost e, plavog gospodarstva i potencijala koje predstavljaju mora i oceani za današnji i budući gospodarski rast. Indija, na primjer, masivno ulaže u potencijal Indijskog oceana. Europska unija je e, ta koja mora valorizirati resurse s kojim raspolaže, koji će biti od koristi svim regijama, uključujući i prekomorske teritorije kao francuske prekomorske teritorije. Hvala. Hvala, hvala gospodine Oberže, gospođa Vana. Vielen Dank auch den beiden Vizepräsidenten. Hvala. Hvala e, što ste mi dali riječ i želim se zahvaliti potpredsjedniku Katajnenu i potpredsjedniku Montereru. Hvala vam što ste nam dali priliku još jednom razmijeniti mišljenja. Ovo nije prvi put da ste sa nama. Imali smo priliku razgovarati sa vama na različitim odborima i na plenarnom zasjedanju. Te vam se još jednom zahvaliti, želim zahvaliti na e, vašem prisustvu danas. U ime Kluba zastupnika Zeleni želim reći da se mi naravno zalažemo za što e, veći paket ulaganja u stvarno gospodarstvo. Privatna ulaganja su također nužna kako bismo uspjeli izaći iz krize, kako bismo uspjeli ojačati naš gospodarski rast, kako bismo mogli pomoći, povećati kupovnu moć naših građana. Hvala vam što ste govorili i o socijalnim infrastrukturama, gospodine Molterer, jer to je nešto što ne smijemo nikako zanemariti. Kritike kluba zastupnika zelenih se naročito tiču socijalne dimenzije, okolišne dimenzije, ali isto tako i demokratske dimenzije, jer nam se čini da sve te dimenzije nisu u dovoljnoj razini obuhvaćene ovim projektom. Evo, ja ću e, objasniti zbog čega. Do sada smo stalno imali dojam da strukturni fondovi nisu dovoljno iskorišteni, da postoje načelo partnerstva između E, lokalnih, regionalnih vladi, socijalnih, e, civilnih društava i tako dalje, ali sve to nije dovoljno. I kao što su rekle moje kolege, e, nama su bitni ciljevi. Sama ulaganja nisu nisu cilj same po sebi i ulaganja moraju biti dobro usmjerena i moraju biti održiva. Ne možemo ulagati samo da bismo rekli da ulažemo. Ta ulaganja mora imati neku dodatnu vrijednost za sve građane Europske unije i za stvaranje naročito novih radnih mjesta. Sada, ono što vas želim upitati je sljedeće. Kako možete zajamčiti da će svi ti ciljevi zaista odgovarati ciljevima strategije Europa 2020? Da se neće raditi samo o gospodarskom rastu, otvaranju novih radna mjesta, već isto tako da ćete se boriti protiv siromaštva E, klimatskih e, promjena, da ćete se zalagati za e, bolje obrazovanje i tako dalje. Sve je to u strategiji 2020. godine. Dakle, moramo se osvrnuti na tu socijalnu dimenziju ulaganja. Još jednom se želim zahvaliti gospodine Molterer što ste govorili o socijalnoj dimenziji, ali moramo znati koja jamstva imamo E, kako bismo znali da sve ono što se ulaže će zaista se ulagati i u socijalne infrastrukture, u obuku, e, na tržište rada. Na odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja smo imali mnogobrojne rasprave na kojima su sudjelovali stručnjaci koji se e, bave pitanjima zapošljavanja ali e, niti oni nam nisu znali reći kako ćemo e, moći mjeriti uspješnost tih ulaganja e, u toj socijalnoj dimenziji. Naravno, možemo imati pokazatelje ali nisu ni oni uvijek objektivni. A svi pokazatelji koji do sada imamo nam pokazuju da ulaganje u tu socijalnu dimenziju nisu na dovoljnoj razini u državama članicama. Dakle, tu imamo zaista lijepe riječi koje smo čuli i od vas i od drugih, ali e, mi bismo htjeli te riječi pretvoriti u djela. I također ne smije biti kont kontradikcije između ulaganja i financiranih projekata i ciljeva zacrtanih u strategiji 2000 za 2020. godinu, horizont 2020. godine. E, kako ćemo financirati autoputeve, na primjer? Vi znate koje su bojazni e, svjetske organizacije E, za rad koja kaže da određeni fondovi iz EFSI-a neće u potpunosti biti iskorišteni ukoliko se ne bude radilo o regionalnim projektima koji će uzeti u obzir i e, bolju obuku e, i bolja radna mjesta u svim državama članicama. Hvala, gospođa Damato, izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, prije par dana ste nam rekli da vam trebaju e, stručni ljudi kako bi se borili protiv nezaposlenosti i kako bismo otvarali nova radna mjesta i radili na gospodarskom rastu. Dakle, ulaganja u obuku se ne bi trebala računati u deficitu država članica. To je ono što ste i vi sami rekli, ali bih htjela biti sigurna da sam vas dobro shvatila. Gospodarski rast i e, razvoj, e, hoće li se napokon u tim e, projektima uzeti u obzir socijalna dimenzija i hoće li sva ulaganja u socijalnu dimenziju biti računata u deficitu, proračunu deficitu zemalja članica. Naravno, mi moramo e, biti svjesni činjenice da postoje rezovi e, javnih ulaganja u svim zemljama članicama Europske unije i moramo imati određena jamstva vezana uz korištenje sredstava iz EFSI-a. Ali naravno postoje razlike između različitih instrumenta koje koristimo, e, naročito vezano uz njihove ciljeve. Evo, ja imam ovdje još pet imena na popisu koje ćemo rado saslušati, ali vas molim samo kratko da postavljate pitanje kako bi naši gosti imali priliku odgovoriti na njih. Gospođo Spiraki. Well, uh, I think that the question is for both, for Vice President. Pitanje mogu uputiti i podpredsjedniku Katajnenu i podpredsjedniku Moltereru. Želim vas upitati da li je uh, odbor za ulaganja odbor koji će uzeti u obzir i održivost projekata Naročito u zemljama kao što je Grčka, na primjer, pitanje se postavlja je li EFSI spreman preuzeti rizik za ulaganje određenim državama. I drugi dio prvog pitanja je vezan uz postupak odabira projekata. Hoće li taj postupak uzimati u obzir održivost e, poslova koji se stvore, dakle novih radnih mjesta koji se stvore kroz Junkerov plan. Hvala najljepša. Gospođa Breso, molim vas samo kratko. Hvala. Zahvaljujem. E, ja također se želim zahvaliti pod predsjednicima koji su danas sa nama na sastanku. Moje pitanje zapravo ima za cilj bolje razumijevanje same ove platforme koju imamo za ulaganje. Ukoliko sam dobro shvatila, radi se o platformama za financiranje, dakle platformama koje omogućavaju prikupljanje financiranja i nakon toga se na toj platformi koordiniraju ulaganja. Ali unutar tih platformi možete li nam zajamčiti postojanje projekata koji će zaista imati pozitivan e, učinak, ali ne nužno veliki rentabilitet kratkoročno, a s druge strane bismo možda mogli imati e, neke druge projekte koji bi nam dali mnogo brži povrat na ulaganje e, za razliku od ovih prvi. Hoćete li to uzimati u obzir kada budete birali projekte? Hvala. Gospodin Olbrecht. Zahvaljujem. Dakle, e, mnoga pitanja kojima smo govorili ovdje se tiču odbora za proračun i e, ekon, naročito nakon današnjeg sastanka o izmenama i dopunama. Još uvijek se postavlja pitanje o tome odakle će dolaziti novac, ali ne želim postaviti to pitanje jer bih na taj način otvorio e, Pandorinu kutiju, a to mi nije cilj. E, želim zapravo postaviti pitanje vezano uz EFSI i e, i infrastrukturne projekte, jer zapravo u dokumentu ne postoji element prema kojem bi strukturni fondovi doprinijeli kapitalu e, EFSI-a ali postoji mogućnost kombiniranja EFSI-a sa e, drugim sredstvima iz infrastrukturnih projekata. Možete to nam objasniti jednostavno, jer na primjer ako imamo fond i imamo privatne investitore i recimo da ne postoji politički utjecaj, da ne postoji niti zemljopisni utjecaj, a to su veoma bitni utjecaji, ova dva. Imamo dakle investitore koji dolaze sa različitih e, mjesta i koji žele ulagati u projekte koji su visoko rizični, dakle bitne su im, e, bitna su im kvalitetna jamstva. I nakon toga oni počnu organizirati sam projekt. Što je sa strukturnim fondovima tu? na koji način možemo povezati strukturne fondove sa e, Europskim fondom za strateška ulaganja. To je također povezano sa ovim prethodnim pitanjem o platformama koje je postavljeno malo čas. Ako nam to možete samo objasniti, jer imamo dvije verzije. Jedna verzija je da se tu radi o e, potpuno odvojenim fondovima, druga verzija je da se oni mogu nadopunjavati. Hvala gospodine Olbrecht, gospodin Van Melterburg, samo kratko molim. Jedno pitanje vezano uz kriterije. Zapravo ulaganja se temelje na poduzeća sa ne više od 3000 zaposlenih, a postoji dosta velikih poduzeća koje se nalaze u poteškoćama i koje žele financirati određene projekte koji mogu imati koristi i za mala i srednja poduzeća. Dakle, moje pitanje bi bila možete li nam objasniti zbog čega ova manje više proizvoljna odluka da postoji ta gornja granica od 3000 zaposlenika, na taj način zatvarate vrata velikim poduzećima koji bi također mogli imati koristi od jamstava. Hvala gospodin Bogović, molim vas samo kratko. Hvala. Uspeha te ideje, mislim. Zahvaljujem na ovom izlaganju i predstavljenim e, idejama. Mislim da će uspjeh ovog Europskog parlamenta i e, komisije ovisiti o uspjehu ovog projekta. Tako da se zaista nadam da će biti uspješan. Imam tri pitanja. Nacionalne razvojne banke, hoće li one imati neku ulogu u ovome, naročito vezano uz mala i srednja poduzeća? Drugo pitanje. E, podupirem ono što je rekao gospodin Jakovčić i slažem se da trebamo pronaći zajedničke projekte što se tiče e, plinskog terminala u e, Jadranskom moru i mislim da bi to riješilo e, velik broj okolišnih e, pitanja oko Jadranskog mora i dalje. Ja sam iz Slovenije i mi imamo dosta problema vezano uz zaštitu od poplava. Pitam se možemo li koristiti sredstva iz EFSI-a dodatno uz sredstva koja smo koristili iz fondova za zaštitu E, od poplava, većinom iz kohezijskih fondova. Dakle, može li se dodatno uz ta sredstva koja smo koristili koristiti i sredstva e, iz Europskog fonda za strateška ulaganja? E, jer tu ne postoji neki povratna ulaganja, ali vrlo dobro znamo da je bolje spriječiti nego liječiti jer znamo da poplave mogu zaista ugroziti gospodarstvo. Hvala najljepša, sada više nemamo vremena za pitanja i sada ćemo našim gostima predati riječ da odgovore. Nadam se da ovo neće biti naša zadnja rasprava. Mi smo već rekli da se nadamo da ćemo se redovno susretati i imati priliku razgovarati o svim ovim pitanjima. Izvolite, tko želi početi? Gospodin Katajnen. Hvala lijepo. Ja se ispričavam zbog toga što ću morati biti kratak u odgovorima. Imam još jednu obavezu. Prije svega, EFSI fond neće riješiti sve probleme. I razumno je pogledati veličinu 60 milijardi tri godine uz zadnjička privatna javna ili privatna ulaganja. Dok je središnja banka 70 milijardi godišnje samo imala prometa. Dakle, objavili su lani da su osam škola financirali u Velikoj Britaniji. Tako da velik broj ovih e, potreba koje ste, koje ste naveli su nešto što zapravo odgovara svakodnevnom normalnom poslu Europske investicijske banke. A EFSI mora biti nešto potpuno drugačije. Prije svega, bilo kakve druge opcije koje postoje za financiranje EFSI, ako uzmemo naslov 1a, Horizont 2020. obuhvaća 75% fondova, ostaje samo Erasmus i Galileo. I ukoliko želite započeti pregovarati sa 28 država članica parlamenta, vjerujem da će da tako nešto postaviti mogućnost, ali to je nešto što bi istovremeno bilo vrlo komplicirano što se tiče kreditnog rejtinga Europske unije, dakle, Burs nas je već e, downgradeo, spustio e, rating i zbog neplaćenih računa u kohezijskoj politici, e, plus još više neplaćenih računa iz drugih glava, ne možemo preuzeti rizik da ne upotrebimo tih 16 milijardi jamstava za koje se jasno dakle zna odakle taj novac dolazi, jer to bi mogao biti također razlog da se spusti kreditni rating Europske unije. I to od strane drugih, dakle, agencije za kreditni rating. To bi pak značilo da će cijena novca u onim ranjivim, osjetljivim zemljama porasti. I to je rizik koji ne bih želio preuzeti. To je vrlo ozbiljno pitanje i zbog toga moramo biti vrlo jasni oko toga odakle novac dolazi i kada. Temeljna izraživanja i financijskih instrumenti u horizontu 2020 imamo 77 milijardi eura i to su resursi za 8% veći od prije dvije godine. Sada planiramo potrebiti 3,5% toga kao financijski instrument kako bi se povećalo financiranje iz istraživački sektor. Kao što sam rekao, posjetio sam nekoliko sveučilišta koja su koristila već financijske instrumente koja su i voljna koristiti ih u budućnosti. Čak i na Cipru, koji je u relativno nezgodnoj financijskoj situaciji, oni također smatraju da njihov privatni sektor da želi sudjelovati u nekim od projekata, vlada je spremna učiniti isto, međutim ne mogu dobiti zajmove, ne mogu doći do financijskih instrumenta zbog toga kakva već situacija je na Cipru. Dakle, budimo otvoreni prema ovome zbog toga što bi to također pomoglo i istraživačima, ako bismo imali više resursa za financiranje projekata. Gospodin Novriđe je rekao da bi resurse trebalo usmjeriti e, na ona područja gdje je nezaposlenost najviša. Siguran sam da će se i to dogoditi, no ukoliko primjerite gledamo male i srednje poduzetnike, e, problemi u tom sektoru su jednaki svugdje, u Francuskoj, Njemačkoj, Cipru, svugdje. Dakle, nedostatak vlasničkog kapitala, pristupa financiranju i ne čini se da bi geografska lokacija igrala ulogu. E, istraživačka infrastruktura, dakle ona se nalazi ondje gdje su i sveučilišta, no ponovno potrebne su nam investicije za siromašnije područja kako bismo mogli potaknuti rast. Dakle, iako nema prethodne raspodjele za sredstva, EFSI se mora pobrinuti da se financijske instrumente upotrebljava na različitim dijelovima Europe u različite svrhe i to je i razlog iz kojega je toliko važna ova e, savjetodavna karakteristika. Dakle, kako bi se pomoglo svim zemljama da iskoriste nove mogućnosti. Dakle, nudi se tehnička pomoć investicijske banke, komisije, koja bi mogla pomoći u manje razvijenim područjima kako bi oni iskoristili, profitirali od EFSI-a. E, gospođo D'Amato, vjerojatno smo se pogrešno razumijeli. Ja nisam bio za rezanje e, rashoda za obrazovanje. Rekao sam ranije, kad bismo imali neko zlatno pravilo, e, ja bih bio za to da se isključe svi rashodi za istraživanje i obrazovanje e, iz našeg deficita, ali isto tako onda bi još mnoge druge stvari e, iz proračuna morale po tu kategoriju doći. I to je razlog s e, kojeg ne želimo koristiti javni novac ili poticati države članice da više troše, povećati razinu javne zaduženosti. Zbog toga se želimo koncentrirati na korištenje privatnih resursa. Dakle, to je sektor koji želimo potaknuti na ulaganje, a ne javni. Gospođa Spiraki, EFSI eh, obuhvaća primjerice eh, rizik za države članice. Juče sam se sastao sa ljudima, eh, predstavnicima grčke industrije i razgovarali smo o tome i to je zapravo i u naravi EFSI da uključe rizik. E, u nekim drugim zemljima to može drugačije izgledati da kako. Mislim da ću ovdje stati s odgovorima. Hvala vam. Zahvaljujem. Gospodine Monterež. E, kratko samo, gospodine Van Nistelrooy, e, imamo iskustva u spajanju centraliziranog novca sa sredstvima investicijske banke, sjetite se projektnih obveznica, dakle to je nešto čime se bavimo, ali surađujemo i sa decentraliziranim izvorima novca. Razmišljajte o malim i sretnim poduzetnicima. Španjolska predvodi u tome. Imamo zemlje poput Malte, Portugal, ako su uvelike zainteresirane za tako nešto, a samo da ilustriramo, 2007. do 2013. uložili smo 19 milijardi u sufinanciranje strukturnih fondova u pojedinim državama članicama. Što znači da već mnogo toga ulažemo, radimo na koheziji. Što me dovodi do druge stvari, EFSI ne zamjenjuje Europsku investicijsku banku. Dakle, mi nastavljamo sa poslom kao i do sada, a EFSI nam daje dodatne mogućnosti za djelovanje Ono što je ključno u jamstvima je sljedeće. Ukoliko započnemo sa tom aktivnošću, preuzimimo odgovornost na svoje račune za trajanje cijelog investicijskog razdoblja, što za infrastrukturu može biti 10, 20 i 30 godina. I zbog toga nam je potrebna sigurnost da ukoliko započnemo sa time, da će jamstvo biti u potpunosti tijekom cijelog razdoblja na raspolaganju. Ukoliko stvorimo vanjskom svijetu i privatnim investitorima i agencijama za kreditni rating, ukoliko stvorimo dojam da je pitanje jamstava nešto što se, o čemu će se odlučivati iz godine u godinu, cijela stvar neće funkcionirati i zbog toga se uvijek držimo ovog načela i tražimo vašu podršku u tome, jer je to ono što je ključno. Nadalje,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 vodilje za našu banku. Dakle, znamo primjerice što znači politike za horizont 2020. i to slijedimo. Ako pogledate razvoj aktivnosti investicijske banke prije više desetljeća, mali i srednji poduzetnici nisu bili srž našeg poslovanja. Čak nismo bavili ni klimatskim promjenama. Sada možemo reći da je učinkovito korištenje resursa otprilike jedna četvrtina naše aktivnosti. To je novo. Mali i srednji poduzetnici čak i više od toga možda jednu trećinu naših aktivnosti. Odabir projekata. E, radi se u uobičajenom odabiru projekata koji provodi investicijska banka, a dodatno na to imamo investicijski odbor koji će odlučiti za odobrenje jamstava za neki konkretni projekt. I to je ono što je ključno, dakle proces odabira je nešto što čime se bave naši profesionalci, a uz to imamo i investicijski odbor koji odlučuje o tome da li će se upotrebiti jamstvo ili ne. Gospodin Jakovčić, gospodin Juncker je za 28 zemalja članica. Ali Europska investicijska banka je aktivna i van tih 28. Tako da ove mogućnosti koje ste spomenuli, dakle da imamo neke prekogranične projekte i to je moguće. Primjerice mi imamo uh, instrument za laganje na Zapadnom Balkanu. Imamo instrumente e, s kojima možemo suračivati i prekogranično. No inicijativa gospodina Junkera je za 28 država članica. Što se tiče kohezije i EFSI-a, Mislim da je zapravo upravo suprotno onome što smo čuli. Radi se o dodatnom instrumentu i da ću vam dva primjera za to. Ukoliko pogledamo računalni telekomunikacijski sektor, gotovo vam ništa nije potrebno da se poveže dva velika grada. To je investicija do koje će doći i na temelju privatnog sektora zbog toga što tu postoje profit. No ukoliko želimo broadband vezu u ruralnim područjima, potrebni su konkretni instrumenti za potporu kako bi do toga došlo. Isto tako, počeo sam sa Filom Hoganom, povrednikom za poljoprivredu, raspravljati o pitanjima ruralnog razvoja koji mogu biti potencijalni ključni instrument u pružanju podrške. Raspravljamo s općom prvom za mm, more, jer i oni shvaćaju da suradnja s nama povećava potencijal e, za ostvarenje određenih projekata. Nacionalne institucije i tu govorimo o institucijama, jer nemaju sve države članice e, nacionalne mm, nacionalne promidžbene banke, dakle recimo institucije, e, s njima postoji široka suradnja i već ih koristimo kao naše posrednike da bi se pozemljivalo malim i srednjim poduzetnicima i to bi također mogao biti instrument gdje se koristi nacionalni doprinos projektima ili e, nekim investicijskim platformama. Dakle, to je također vrlo važan, zanimljiv dio suradnje. E, još jedno pojašnjenje. Investicijska banka ne stvara projekte, ona ih financira. I zbog toga smo uvelike zainteresirani za suradnju sa profesionalnim pandanima na terenu i zainteresirani smo za intenziviranje suradnje sa regionalnim vlastima kako bi one postale svjesne potencijala koji postoji u suradnji sa Europskom investicijskom bankom. I ono što je vrlo važno je gospodin Juncker kada je najavljivao ovu inicijativu u parlamentu prošle godine, rekao je da je EFSI samo jedan dio strategije. Dakle, jedinstveno tržište, energetska unija su sve elementi. Nužne strukturne reforme su daljnji element. No mi smatramo da možemo uvjeriti sve kroz raspravu, informiranje, poput danas, i vrlo rado ću to ponoviti kada god potrebno, jer je jednostavno nužno uvjeriti, pokazati ljudima da se stvara dodana vrijednost. I primjer infrastrukture koji sam spomenula pokazuje da je potencijalno, potencijalno naše djelovanje mnogo šire nego što ste vi možda sami očekivali. Infrastruktura, inovacija, to su dobri primjeri naša definicija i naše shvaćanje ovoga je vrlo široko. I uzgled rečeno već financiramo obrazovanje, e, financiramo sve učilišta i to je nešto što možemo, a sa FCM stvaraju se dodatne mogućnosti za to. Suradnja sa FCM je što ste rekli, mogućnost investicijskih platformi, inicijativa za male srednje poduzetnike je drugi oblik suradnje i kao što sam spomenuo, kompas je još jedna treća mogućnost. I mm, posljednji odgovor. Dakle, ne zatvaramo vrata velikim poduzećima, već samo tvrdimo da se EFSI to čuje na male i srednje poduzetnike, ali naravno mi podržavamo i velika poduzeća i isto tako istraživanje i razvoj u velikim poduzećima, no sa tržišne strane vidimo da malim i srednjim poduzetnicima treba konkretna podrška zbog toga što veliki junako imaju pristup tržištu kapitala, imaju potrebno iskustvo, likvidnost, što neki od malih i srednjih nemaju. E, borba protiv poplava, e, bavimo se time. U nekolicini država članica e, radimo to upravo povezujući strukturne fondove sa našim zajmovima. No jedan predovjet, da budem potpuno jasan, je ukoliko se bavimo zaštitom od poplava, potrebna nam je strategija za cijelu zemlju. Riječ se stvara pogrešno, pogrešno ulaganje sredstava, ulaže se u jedan dio što stvara protiv riječi sa nekim drugim potencijalnim poplavnim područjima. I tu smo vrlo oštri jer želimo e, prije svega pozitivno pružati podršku, a s druge strane naša je uloga kad kada također reći ne. Kako bi se izbjeglo pogrešno trošenje sredstava, pogrešno ulaganje. I toga se načela držimo zbog toga što smo mi banka, želimo svoj novac natrag, a to je moguće samo ako ulažemo u kvalitetne projekte. Dobro, hvala vam. E, u ime svih članova odbora zahvaljujem se našim gostima i obećam da ćemo ih ponovo uskoro pozvati. I mi ćemo se odazvati. Hvala. Stavljamo za minutu. Hvala. you for Lijepo vas molim za tišinu u dvorani. Nastavit ćemo s dnevnim redom. Nastavljamo s dnevnim redom. Sljedeća točka je razmjena mišljenja o izvješću na vlastitu inicijativu na temu kohezijske politike i marginaliziranih zajednica. Izvjestiteljica je Teri Reintke. Ona je dostavila nacrt izvješća, pa ću joj dati riječ kako bismo otvorili ovu razminu mišljenja. Hvala predsjedateljice. Zapravo nemamo još nacrt, imamo samo radni dokument Čini mi se da je to također dostavljeno kolegama. Htjela bih na početku nešto reći o kontekstu u kojem je nastao, nastalo ovo izvješće. U novom financijskom razdoblju od 2000, do 2020. dionici moraju uključiti marginalizirane zajednice. To je jedna od ciljanih skupina i to se događa na svim razinama. Kroz ovo izvješće htjeli smo dati pregled provedbe tog načela i vidjeti što je do sada postignuto. Marginalizirane skupine se spominju već 2009. godine i naš je cilj vidjeti je li to načelo zaživjelo i provodili se na terenu. U ovim kriznim vremenima primjećuje se da marginalizirane skupine diljem Europe još više trpe uslijed krize e, od ostatka stanovništva, dakle oni trpe teške posljedice i smatramo da je kohezijska politika važan instrument koji se može iskoristiti za ublažavanje tih posljedica. Istovremeno postoje brojne općine u Europskoj uniji koje imaju ozbiljnih financijskih poteškoća, što znači da nemaju mogućnosti za organizaciju i uspostavu uključivih politika na, na toj razini. Prema tome u ovom izvješću smo nastojali uzeti u obzir taj razvoj događaja i htjeli smo se također osvrnuti na preporuke koje bismo mogli donijeti ovdje na europskoj razini, a u svrhu e, da toga da kohezijska politika uistinu koristi pripadnicima e, marginalnih skupina. Ovdje smo se bavili partnerskim sporazumima i operativnim programama koji su već doneseni. Nastojali smo dobiti informacije na radnoj razini od pojedinih institucija. Pokušali smo u što većoj mjeri uključiti civilno društvo, dakle one koji rade na kohezijskoj politici, ali isto tako i one koji e, predstavljaju marginalizirane skupine, dakle to je posebno važno za naš rad. Razne nevladine udruge uključene su već prilikom izrade izvješća i htjela bih dodati da grad iz kojeg ja dolazim i još nekoliko općina iz tog područja također sudjeluje u tome, budući da su tu, se tu odnedavno bilježi trend e, snažnije migracije, posebno Roma koji su pripadnici marginaliziranih skupina. Što se tiče samog sadržaja izvješća, ako vidimo, vidimo iz naslova da se govori o marginaliziranim zajednicama, odnosno marginaliziranim skupinama, na početku rasprave razgovaralo se o tome hoćemo li u izvješću graditi i definiciju pojma. Na kraju smo se odlučili za to da ne želimo imati strogu definiciju termina e, marginalizirane zajednice, nego smo htjeli objasniti neka obilježja kao što su zdravstvena skrb, radni uvjeti i razni oblici isključenosti s kojima se suočavaju pripadnici tih skupina i onda smo iz, e, to pokušali sagledati iz te perspektive. Opće načelo koje se provlači kroz čitavo izvješće je zabrana diskriminacije, a opći je cilj u Europskoj uniji da se e, dokine nejednakost. Nejednakost je e, također nešto s čime se suočavaju pripadnici marginaliziranih skupina. Jedna od skupina koja je vrlo istaknuta i o kojoj se često raspravljalo su Romi na teritoriju Europske unije. Dakle, opće načelo bilo da ćemo se baviti pitanjem anticiganstva u Europskoj uniji, da vidimo kako se treba nositi s time, isto tako uz pomoć kohezijske politike. I dakle i posebno vezano uz taj pojam anticiganstva. Htjeli smo također e, nešto reći o pristupu socijalnim uslugama za pripadnike marginalnih skupina i da se prebacimo sa pristupa koji se temelji na potražnji e, prema pristupu koji je otvoreniji prema pripadnicima marginalnih skupina budući da su oni obično ljudi koji imaju problema sa formuliranjem vlastitih zahtjeva, tako da bi im se trebao omogućiti veći pristup kroz korištenje kohezijske politike. Već sam spomenula da je za nas u našem radu bitno da se uključe marginalne skupine u kohezijsku politiku. To se temelji na načelu partnerstva, što je obvezujuća osnova. A još jedno važno načelo je pristup e, javnim uslugama i taj pristup je nisključiv, što znači da treba jasno reći da su ciljene aktivnosti koje poduzimamo, da one idu na korist marginaliziranim zajednicama, ali isto tako e, koriste čitavom društvu kroz osnaživanje e, javnih usluga. Još jedno načelo koje se provlači kroz ovo izvješće je borba protiv korupcije kada je riječ e, o korištenju sredstava iz kohezijskog fonda za marginalizirane skupine pokazalo se da je to da je bilo problema s time i zato bismo htjeli dati neke preporuke kako se to može unaprijediti. Dakle, tu postoje različite faze u kohezijskoj politici. Mi se želimo osvrnuti na pripremu kohezijske politike, kako se pregovara o partnerskim sporazumima. U toj fazi, e, ta je faza već prošla u ovom financijskom razdoblju. E, isto tako smo analizirali partnerske sporazume i ustanovili smo da neke države članice nisu uopće stavile ovu stavku marginaliziranih skupina u svoje partnerske sporazume, tako da u sljedećem financijskom razdoblju to treba biti obvezujuće. Zatim e, partnersko načelo se primjenjuje E, kroz čitav proces, već u pripremnoj fazi, e, zatim e, etički kodeks u administraciji kao što smo saznali iz razgovora sa nevladinim udrugama i ostalim dionicima često nije niti poznat, tako da je i bit, i to bitno istaknuti da je riječ o nečem što je problematično. Mi želimo da se u fazi pripreme raspodjele sredstava iz kohezijskog fonda koristi načelo partnerstva da budu uključeni svi dionici, a posebno pripadnici marginalnih skupina. Na temelju razgovora koje smo do sada imali ustanovljeno je da nam treba jedan integrirani pristup i vidjeli smo da postoje uspješni primjeri, da su uzeti u obzir različiti aspekti te da su se koristila sredstva iz različitih fondova e, kako bismo dobili projekte koji se temelje na integriranom pristupu i najčešće su se pojavljivali e, obrazovanje, zatim zapošljavanje stambeno i stambeno zbrinjavanje i kao što vidite mogu se e, koristiti različiti fondovi za to. Htjeli bismo također preporučiti neke instrumente tamo gdje se pokazalo da je bilo pozitivnih iskustava, primjerice LIFE, program LIFE, ali isto tako i e, pristup integriranog, e, integrirani teritorijalni pristup, Dakle, to se pokazalo, pokazalo uspješnim kada je riječ o marginaliziranim skupinama. E, htjeli smo također naglasiti i izgradnju kapaciteta. Vrlo često gdje se primjećuje da se pojavljuje nemar prema marginaliziranim skupinama, E, očito je da postoji nedostatak upravne sposobnosti na središnjoj ili lokalnoj razini, tako da treba osnažiti zajednice da imaju aktivnu ulogu, međutim za to treba najprije osigurati izgradnju administrativne sposobnosti e, na središnjoj i na lokalnoj razini, a isto tako i samim marginaliziranim skupinama. Još jedno od pitanja koje je bilo tema naših razgovora jest pitanje ugrađivanja ovih e, mjera u sve politike. Dakle, to ne može biti samo temeljem članka 9 stavka 2 u odredbi o zajedničkim odred, u uredbi o zajedničkim odredbama, nego treba postojati i u ostalim područjima kohezijske politike. Mi smatramo da je to jedna međuresorna tema koja može zapravo e, biti prisutna u različitim segmentima kohezijske politike. Također je bitno e, i uočili smo da postoji e, nedostatak uspješnih projekata u tom području, a to je dugoročna perspektiva. Naime, velik broj projekata koji se trenutno provode nisu održivi na dulji rok, dakle nakon godinu, dvije ili tri koliko projekt dobiva sredstva, pokazuje se da takvi projekti nisu u stanju e, dalje preživjeti, tako da nam treba, e, treba nam dugoročna perspektiva za ovu vrstu projekata. Razdoblje praćenja provedbe pokazalo se iznimno značajnim. Trenutno vidimo da se praćenje provedbe ne radi na kvalitetan način, kao što smo čuli i od nevladinih udruga, uglavnom se radi o tome da se zadovoljavaju neki formalni uvjeti. Riječ je isključivo o kvantitativnom, a ne o kvalitativnom pristupu i ne vidi se na koji način financirani projekti mogu doprinijeti blagostanju marginaliziranih skupina na duži rok. Dakle, trebalo bi unaprijediti sustav praćenja provedbe projekata, a marginalizirane skupine bi trebale biti prisutne u odborima za praćenje provedbe, što još uvijek nije slučaj. Predstavnici marginaliziranih skupina su jedini koji mogu nešto reći o tome e, na koji način su se projekti odrazili na e, konkretno na zajednicu. Još jedno pitanje koje je važno jest umrežavanje. Trenutno vidimo da nema dovoljno iskustva. Mm, isto tako skupine nisu dovoljno osnažene i ono što nam treba jest razmjena dobrih praksi a kroz to se mogu osnažiti marginalizirane skupine kako bi se snažnije čuo njihov glas u kreiranju kohezijske politike. Kao što vidite, mi smo uistinu smo si dali mnogo truda, uložili smo mnogo energije i rada u izradu ovog radnog dokumenta. E, u buduće se radujem daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da će biti uključeni predstavnici nevladinih udruga. E, oni imaju mnogo stručnog znanja i drago mi je bilo, drago će mi biti čuti vaše komentare i kritike na ovi ovaj radni dokument. Imat ćemo prvi sastanak e, sa izvjestiteljima o sjeni u četvrtak sljedeći tjedan i radujem se raspravi Hvala, ispričavam se. Ja sam rekla da je to nacrt izvješća, zapravo je riječ o radnom dokumentu, no čini mi se da ste spremni nakon što smo čuli ovo izlaganje. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Worth, izvolite. Hvala lijepo. Htjela bih reći da je ovo bilo vrlo zanimljivo izlaganje. Mislim da je ovaj ideološki pristup eh, radnom dokumentu vrlo zanimljiv. Eh, ja pozdravljam ovu inicijativu i zahvaljujem izvjestiteljici na uloženom trudu i radu i slažem se sa kolegicom da nam treba strateški pristup kohezijskoj politici kada je riječ o ovakvim pitanjima. Slažem se da treba dati ocjenu dugoročnog utjecaja projekata koje se financiraju iz fondova Europske unije i dakle ocjenu toga kako se to odražava u zajednicama i pozdravljam to da se promijeni pristup prema eh, marginaliziranim skupinama tako da zapravo bude otvoreniji prema njima. Mi do sada nismo shvaćali da je potrebno eh, biti otvoreniji prema pripadnicima marginaliziranih skupina, posebno kada postoje na raspolaganju financijska sredstva i kada postoje projekti koji odgovaraju na stvarne potrebe. Možda je i to razlog što je eh, tako što apsorpcija nije toliko velika. Isto tako se slažem eh, s nečim što niste sada spomenuli, ali pročitala sam to u vašem dokumentu, a to su pseudo nevladine udruge. Ja sam radila u ovom sektoru i imala sam se prilike susresti s takvim pseudo nevladinim udrugama i mislim da mi trebamo uistinu moći zastupati interese stvarnih nevladinih udruga koje mogu nešto postići vezano uz ova pitanja. Isto tako mi je drago da je izričito spomenuto da treba surađivati sa lokalnim dionicima kod izrade e, projekata kako bismo izgradili kapacitete i osigurali održivost. Održivost je možda najveći izazov i najvažniji razlog iz kojega trebamo krenuti ovaj program. Dakle, i kada je riječ o marginaliziranim skupinama. Htjela bih samo neka pojašnjenja, možda ste na neke stvari već odgovorili. U ovom dokumentu se navodi da umjesto definiranja marginaliziranih skupina postoje neka zajednička obilježja E, kao što su isključenost, e, životni uvjeti, pristup zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i tako dalje. I slažem se da ako se izvješće usmjeri na to da bi se tako mogla propustiti prilika. Međutim, kod davanja primjera e, veći dio ovog dokumenta se osvrće na situaciju romske zajednice. Zanima me u tom smislu koliko su primjeri širokog opsega i kao izvjestiteljica u htjela bih skrenuti vašu pozornost na projekte, na kulturne projekte, dakle koji se temelje na međukulturnoj razmjeni i dijalogu u svrhu poboljšanja i uključivanja marginaliziranih zajednica. To može unaprijediti socijalnu koheziju. Mislim da bi se izvješće posebno trebalo osvrnuti eh, na mlade ljude, na ljude sa invaliditetom i na ljude e, koji su u opasnosti da zapadnu u siromaštvo. Isto tako smatram da trebamo biti rodno osjetljivi i uzeti u obzir i zajednice na selu i u perifernim e, dijelovima i perifernim regijama i rado ću surađivati sa izvjestiteljicom. Hvala, vidim da se gospodin Jakovčić javlja. Um, e, lijepo, poštovana predsjednice, poštovane kolegice i kolege. Mada sam dobio ovaj papir e, upravo malo prije na stol, e, imajući tu mogućnost brzog čitanja, ovaj, zaključio sam da praktički ovaj dokument sadrži prvenstveno problem romske zajednice u Europi o kojoj sam više govorio baš jučer na plenarnoj sjednici i smatram se jedan od onih ljudi koji dobro poznaju probleme Roma jer sam vrlo usko surađivao s njima dok sam bio predsjednik Istre, Istarske županije, Istarske regije, znači zadnjih 12 godina i napravio sam puno na integraciji Roma i poznam dobro taj problem. I ovdje su stvari koje su dobro napisane i koje, o kojima trebamo naravno razgovarati jer će to biti sigurno jedan od onih razloga zbog kojih e, su kolege iz stranke zelenih i odlučile napraviti taj dokument. Međutim, ono što ja želim naglasiti da su Romi samo jedna od onih marginalnih skupina koje nažalost imamo u Europi e, i moramo zaista se potruditi da uključimo i sve one druge, nekima smo sada upravo čuli, e, kao što su ekstremno siromašni u, u, u Europskoj uniji, kao što su beskočnici s kojima sam imao prilike s njihovom udrugom razgovarati neki dan u mom uredu ovdje u parlamentu. E, imamo problem e, afričkih imigranata, pogotovo u nekim mediteranskim zemljama. Imamo probleme možda i nekih drugih e, manjina koje su marginalizirane i trebamo otvoriti raspravu ne samo o Romima u ovom izvješću, jer ovdje je 95% toga posvećeno Romima kojima trebamo maksimalno izaći u susret, i postoji, ali postoji već puno europskih programa koji dodiraju probleme Roma i rješavaju probleme Roma i ne bih htio da ovaj izvještaj na kraju bude jedan izvještaj e, odbora ređi, a u stvari ispada kao da je izvještaj jednog odbora koji se bavi ljudskim pravima, pravima manjine i tako dalje. Jer onda nećemo pogoditi, pogoditi našu ulogu u rješavanju problema kako Roma, tako i drugih marginalnih skupina. E, ja sam naravno vrlo zainteresiran dalje sudjelovati u tome. Žao, žao mi je što neću moći ovaj sljedeći četvrtak ili kad ste rekli da će biti sjednica biti nazočan zato što sam e, u obavezi biti, sa, biti u Hrvatskoj, ali ćemo svakako dati svoj doprinos ovom dokumentu. Thank you. Thank you very much. Mr. Van you wanted to... Ja, heel graag. Zeller. Hvala. Podpredsjednik eh, komisije nije mogao govoriti o ovoj temi i to je šteta, tako da bih ja iskoristio ovu priliku da kažem da nas brine ova tema. U veoma kratkom vremenu ste uspjeli izraditi nacrt ovog izvješća. E, mi smo u međuvremenu izmijenili i dopunili uredbu, a države članice su imale priliku također sudjelovati u tome, e, naročito vezano u regije takozvane konvergentnosti u kojima se pomaže tim marginaliziranim zajednicama i to se moglo financirati također sve iz naših dostupnih fondova. Ako se dobro sjećam, može se e, do 6% sredstava e, Fonda za regionalni razvoj izdvojiti za ova pitanja. I nažalost to se u samo malo e, primjera koristilo. Tako da postoji ogroman jaz između financijskih sredstava koji se nude financijskim instrumentima i onog što se zaista radi na lokalnoj razini i bilo bi dobro e, bolje to razmotriti. Zapravo pitam se koji su to e, problemi koji su pred nama. Naravno ovdje se govori o Romima kao jednoj od veoma značajnih marginaliziranih e, skupina i neke od e, organizacija u Nizozemskoj kao i u drugim državama veoma često razgovaraju o pitanju Roma i govori se o stambenim projektima, o projektima obrazovanja i tako dalje. Mislim da bismo se trebali usredotočiti na ove točke koje ste identificirali. Mislim da možemo mnogo više učiniti, to je točno, i moramo zajemčiti da ono što e, postoji, na primjer socijalni i regionalni fondovi, budu i korišteni, zbog čega se to ne koristi na regionalnoj ili lokalnoj razini. E, možda e, ljudi na regionalnoj razini ne znaju da postoji ta mogućnost e, ili, je, ili su krivci za to države članice, same države članice. Moramo to razmotriti. Evo sada je već sredina tog dodijeljenog razdoblja i znamo da postoji taj jaz i to je nešto što zaista moramo razmotriti. Također želim pozvati države članice da na lokalnoj razini djeluju. To je jako bitno. I da se bave e, nadzorom e, stanja na upravo toj lokalnoj razini. Mi možemo sagledati stvari sa europske razine, ali s druge strane moramo i na drugim razinama vidjeti kakva je situacija i ljudi koji su na tim razinama moraju obaviti svoj e, dio posla. Sve to je dio cjelokupne strategije. Mi možemo nastaviti raspravu ovom pitanju i na plenarnom zasjedanju. Naravno, ne želimo objaviti izvješće u onom trenutku kada se više o njemu ne može raspravljati. Nama je potrebna e, jedna dobra sadržajna rasprava o ovom pitanju. Hvala. Hvala, gospođa Damato. Zahvaljujem. Želim se zahvaliti i kolegici koja nam je poslala ovaj tekst. Ako mi dozvolite, ja bih krenula od kraja njezinog izlaganja. Svi akteri, sudionici, države članice, lokalne, regionalne vlasti, e, socijalni partneri, civilno društvo, svi moraju sudjelovati. Kada govorimo o nužnosti primjene programa koji će nam omogućiti borbu protiv siromaštva, e, naročito marginaliziranih skupina. To su naravno projekti za koje se mi svi zalažemo. No, međutim, kada pogledamo ovaj vaš dokument, vidim da u njemu nabrajate različite inicijative, kao i financiranja iz Europskog socijalnog fonda koji postoje 2010. godine, Europska koordinacija, Erasmus+, program e, za građane, e, zatim E, lokalni razvoj e, na participativan način, sve to ste citirali u ovom izvješću. No, htjela bih shvatiti zbog čega svi ti instrumenti s kojima raspolažemo već duže vrijeme nisu do sad iskorišteni na učinkovitiji način. Hoćemo li sad napokon moći govoriti o tom problemu. Socijalna isključenost i rasizam su nažalost e, fenomeni koji su prisutni u Europskoj uniji i možda bi čak mogla reći da bi bilo ključno napraviti vezu između europskih institucija, e, nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti kako bi se poboljšalo e, korištenje instrumenta koji su nam na raspolaganju. A što se tiče procenta e, financiranja iz Europskog socijalnog fonda za stambene projekte marginaliziranih e, skupina. Evo, vi ste naveli neke brojke, postoje brojke s kojima smo upoznati, ali mislim da komisija treba odgovoriti na pitanje koje je upućeno 22. veljače. E, postoji također takozvani takozvana izgradnja e, kapaciteta za marginalne skupine. To je dobra početna točka za postizanje dobrih rezultata. Moramo e, im omogućiti da se socijalno uključe kao i da budu uključeni u naše tržište. Hvala najviše. Želi li još netko uzeti riječ? Gospodin Babović, izvolite. Hvala. Hvala vam na izlaganju o ovom veoma interesantnom izvješću. Moram reći da sam budno, da ću budno pratiti e, vaš rad i želim sudjelovati naravno u ovom izvješću temeljem mog iskustva kao e, gradonačelnik grada u kojem smo imali velik broj Roma. Romska zajednica veoma često radi, je kod nas živjela na e, područjima i zemljištima koje im nisu pripadali i e, veoma često su građani bili protiv njih, Ja moram priznati da su nerijetko sudjelovali u kriminalnim e, aktivnostima. A Romi moraju imati zakonsku mogućnost e, izgradnje stambenih jedinica. Mora im se obezvijediti mjesto u jaslicama, u vrtićima. Na taj način ćemo poboljšati integraciju Roma od e, samog početka. Moramo poboljšati njihove uvjete života i zajemčiti da svi oni koji se rađaju sada žive u normalnim životnim uvjetima u budućnosti. To su sve primjeri koje možemo primijeniti na europskoj razini. Mi ne možemo dopustiti da ta skupina živi u e, lošim uvjetima jer u tom slučaju ćemo se uvijek morati e, baviti ovakvim pitanjima. Sva Ovdje ne moramo govoriti samo o romskom stanovništvu, to su općenito situacije koje ne možemo tolerirati. A kada govorimo o rješavanju ovog pitanja, moramo imati na umu da je ključno raspodijeliti odgovornost na temelju subsidijarnosti. Političari ne bi trebali ovdje samo gledati profit kada provode ove projekte, već moraju imati na umu poboljšanje životnih uvjeta te zajednice, a na temelju subsidijarnosti moramo odrediti koje su odgovornosti regionalne, lokalne razine i europske razine. Kao gradonačelnik ja sam uvijek se zalagao za takvu raspodjelu i uvijek sam imao to mišljenje. Ukoliko ljudi žive sa e, Romima u određenom, e, na određenom području moraju e, vidjeti na koji način taj suživot može biti dobar. I mnogo je lakše jamčiti ulaganja ako postoji vanjsko financiranje. Jer u tom slučaju ne moramo novac vaditi iz vlastitog džepa. Ovi problemi su problemi sa kojima se suočavaju sve europske e, zemlje u raznim mjerama ali mislim da Europska, Europski parlament zaista se mora baviti ovim problemom kako bi se situacija poboljšala na bolje u budućnosti. Hvala, gospođo Smokova. Hvala. Evo samo kratko. Je to veľmi zaujímavý eh, bod programu a ja sam e, slušala i izvjestiteljicu i moram priznati da sam čula mnogo zanimljivih stvari koje su predstavljene u ovom izvješću. Mislim da bi bilo dobro organizirati raspravu na plenarnom zasjedanju, raspravu koja se neće održati kasno E, na večer kada više zastupnici nisu prisutni u vijećnici. Mi vrlo dobro znamo da postoje određene kritike vezane uz korištenje europskih fondova. Neki kažu da se ti fondovi zlouporabe i da postoje situacije u kojima nisu usmjereni na dobre projekte i mi moramo odgovoriti na ta pitanja moramo znati kakva je točno situacija. Ja dolazim iz Kušice koja se nalazi na istoku Slovačke i e, tu imamo dosta Roma što znači da imamo zaista iskustvo u tom području i bilo bi mi zadovoljstvo surađivati sa vama u radu na ovom izvješću. Hvala, evo ako mi dozvolite i ja bih e, htjela nešto reći, ali na bugarskom, kako bi rekla koje je moje iskustvo i moje mišljenje. to se te grupi od... Eh, Pitanje marginaliziranih skupina je jedno od težih pitanja koje moramo riješiti. U zemlji iz koje dolazim, Bugarskoj, smo svjesni činjenice da se na bugarske e, građane gleda kao na imigrante u nekim drugim državama članicama. Svjesna sam da e, njihovo prisustvo ponekad predstavlja problem. I to je tipično za imigrante iz istočne Europe. Bilo bi mi drago kada bi se mogli usredotočiti na potrebu integriranja marginaliziranih skupina kroz obuku, e, kroz stručnu izobrazbu. To je nešto na što bismo se mogli usredotočiti u izvješću. A uz to, naravno, trebamo poboljšati i životne uvjete tih zajednica. No, međutim, to neće imati nikakvog smisla ukoliko ne ne ponudimo tim skupinama da sudjeluju u socijalnom i gospodarskom životu, a oni će moći sudjelovati u socijalnom i gospodarskom životu ukoliko su zaista obrazovani i ukoliko su prošli kroz neku stručnu izobrazbu. Stoga mislim da je to ključno pitanje na koje se trebamo usredotočiti u ovom izvješću. I bilo bi mi drago kada bi se ovaj tekst usredotočio na ove elemente jer ćemo na taj način pomoći integraciju marginaliziranih skupina kroz obuku i stručnu izobrazbu. Ako se usredotočimo na obrazbu, obuku i strukovnu izobrazbu, onda ćemo djelomično riješiti problem marginaliziranih skupina, umjesto da te probleme pogoršavamo. Ovdje se ne radi samo o Romima. Postoje i druge marginalizirane skupine koje idu iz jedne zemlje u drugu, a budući da nemaju pristup obrazovanju, onda postaju marginalizirane. To bi bio moj doprinos e, kao član ovog odbora. A sada, da, izvolite, vi želite uzeti riječ, gospodin Cver. Je moje ime. <clears throat> Pravzaprav predsjednica. Da, zovem se Milan Zver. E, Gospođo predsjedateljice, evo, e, ja sam radio kao ministar e, obrazovanja i pitanje obrazovanja Roma je bio od e, jedan od mojih zadataka veoma dugo. Naročito kada se radi o profesionalnoj izobrazbi moramo uzeti u obzir romsku zajednicu. Možda bi trebali e, na samom početku se baviti romskom djecom, dakle u jaslicama vrtiću, u osnovnoj školi. Moramo imati inovativan pristup kao onaj kojeg imamo u Sloveniji. Na koji način zajamčiti e, sudjelovanje e, romske djece u vrtićima, u osnovnim školama. Mi imamo, na primjer, mentora koji obično je iz romske zajednice i koji onda prati djecu u vrtićima, u osnovnim školama, pomaže im u e, zadaćama i tako dalje. I to je projekt koji se financira iz Eh, europskih eh, fondova. Mislim da možemo razmjenjivati najbolje prakse i da ćemo na taj način moći poboljšati integraciju romske zajednice u naše društvo. Također želim još jednom naglasiti da se tu ne radi samo o romskim zajednicama, da postoje i druge marginalizirane skupine, te bih stoga htio predložiti da proširimo ovaj koncept u izvješću. To je moj predlog e, izvjestiteljice. Hvala. E, budući da se nitko više nije javio za riječ, dajem riječ predstavniku Europske komisije. Ovdje imamo predstavnika za zapošljavanje, za regionalni razvoj, gospođo Bjorson i gospodin Dekersmaker iz opće uprave za zapošljavanje i gospodin Urmons iz opće uprave regija. Želite li uzeti riječ možda? Stefan Hvala, Stefan Kesmar iz eh, glavne uprave za zapošljavanje. Hvala vam na ovom radnom dokumentu koji je zbilja zanimljiv i želimo pozdraviti ovu inicijativu. Naravno, ne može postojati socijalna e, i gospodarska kohezija bez integriranja marginaliziranih skupina, to je sasvim jasno. Jasno je da postoje i mnogobrojni izazovi koje ste vi utvrdili u ovom radnom e, dokumentu. Postoji ih još uvijek previše, ali se nadamo da će stupanjem na snagu nove uredbe sadašnjeg e, novog programa nekoliko tih izazova već biti riješeno. Nova uredba će uvesti nove pristupe i instrumente za koje se nadamo da će nam pomoći u borbi protiv mnogobrojnih izazova. Sada imamo fondove e, koji su tu za potporu e, primjeni politika i nacionalnih strategija za integriranje Roma. Nova uredba je uvela E, veće prioritete ulaganja za marginaliziranje skupine uključujući i Rome, što nas ne spriječava i da imamo takozvani mainstreaming pristup i tu zapravo se traži aktivno sudjelovanje u svim fazama programskog ciklusa svih oni koji predstavljaju marginalizirane skupine i Nova uredba je također uvela mogućnost jačanja kapaciteta nevladinih organizacija koje sudjeluju u pitanju e, zastupanja marginaliziranih skupina, na primjer Roma. Dakle, postoje novi instrumenti koje ćemo imati na raspolaganju koji će nam pomoći u borbi protiv novih izazova. I mi bismo e, predložili da se u izvješću napravi dakle razlika između prethodnog e, programskog razdoblja i e, budućeg programskog razdoblja jer neki od problema o kojima ste govorili su problemi sa kojima ćemo se mi boriti upravo sad u novom programskom razdoblju. Također postoji i e, pojam podijeljenog upravljanja kako bi mogli raspodijeliti zadaće svih koji su uključeni. Hvala. One very practical question. Uh, S naše strane jedno praktično pitanje da li bi nam možete predložiti vremenski raspored, dakle kako planirate e, raditi na ovom izvješću kada bi moglo biti finalizirano. Hvala. Hvala vam. Zastupnica Rentke, želite li odgovoriti? Hvala na svim povratnim informacijama. Možda ću započeti sa najpraktičnijim pitanjem. Vremenski okvir je trenutno takav da ćemo nacrt izvješća u odboru raspravljati 4. i 5. svibnja, nakon čega bi se trebalo glasati o tome, ako se navaram prije ljetnog raspusta e, i na plenarnoj sjednici će se glasati u rujnu. To je okvir. Mislim da smo također čuli velik broj dobrih komentara. Ime ćemo to svakako na umu kada ćemo sastavljati nacrt izvješća. Samo bih komentirala e, o nekim točkama. Pitanje definicije se pojavila u mnogim komentarima. Jednu stvar bih dakle razjasnila. U raspravama koje smo imali nismo samo raspravljali sa predstavnicima domskih zajednica, već smo imali i detaljne razmjene stališta sa drugim djevnicima pijaca, solida, socijalna platforma i tako dalje, dakle predstavnicima različitih grupacija, marginaliziranih grupacija. E, I to je nešto što smo ishvatili sami tijekom rasprave, da je romska zajednica najveća manjina u EU i također zajednica koja se često suočava sa najsnažnijom isključenošću, najsnažnijom diskriminacijom. I e, to smo željeli naglasiti isto tako i u našem radnom dokumentu. Ali, e, dakle, izvješće e, prati teoriju kojom će se izričito baviti Romima, ali ne isključivo njima. Još jedna stvar gdje, na kojoj još radimo, gdje bih cijenila suradnju komisije i drugih dionika, pitanje analize podataka, dakle tijekom proteklih financijskog razdoblja kako je uložen novac, kako se planirali, kako je već potrošen u novom financijskom razdoblju i da nova uredba bi trebala riješiti neke od problema koji se spominju u radnom dokumentu, no kada smo gledali sporazum o partnerstvu i neke operativne programe koji su već bili usvojeni za novo financijsko razdoblje, i ondje postoje određeni problemi i određene stvari koje i još trebamo raspraviti. Dakle, ne radi se samo da imamo novu uredbu da, je sva, da su svi problemi riješeni. Jedno od pitanja zastupnice D'Amato, koje se nadveze na pitanje kako ovo povezati s drugim mehanizmima za financiranje, jedna od prijedloga, jedna od zamisli je primjerice bila inicijativa za zapošljavanje mladih i to kako ju se može upotrijebiti e, na taj način da se e, usredotoči na marginalizirane zajednice. Dakle, kolege su naglasile tu važnu točku zapošljavanje i mi se također želimo pozabaviti time kako je to moguće povezati, kako se različite mogućnosti financiranja međusobno mogu povezati. Što se tiče e, rodne osjetljivosti, u našem izvješću odbor za prava žena će dati svoje mišljenje o izvješću, no za mene je to također važno, važno da to bude spomenuto u izvješću. A što se tiče toga koje druge fondove spominjemo, Europski socijalni fond ovdje imamo i odbor za zapošljavanje će dati svoje mišljenje o ovome i nadamo se da ćemo imati usku suradnju i sa njima. Jedna od stvari koja je također spomenuta je obrazovna dimenzija ovoga i vjerujem da će za glavna polja aktivnosti, dakle zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, stambeno zbrinjavanje, imati integrirani pristup i kako možemo upotrebiti kohezijsku politiku i objediniti sva ta polja kako bi se poboljšala situacija marginaliziranih grupacija u Europi, a istodobno uključivati ih u sve faze rasprave. Kada bismo to uspjeli, mislim da bismo doista velik korak unaprijed učinili i mogu samo podržati gospodina Van Nistleroja ovo izvješće o marginaliziranim zametnicama, ali ne bi se o njemu trebalo raspravljati na jednom marginalnom mjestu do dnevnog reda. Dakle, nadam se da će imati vašu podršku, da zajedno sa odborima Ample i FEM, da ćemo to moći staviti visoko na dnevni red i reći da je ovo nešto čime se Europski parlament aktivno bavi. Jučer se raspravljalo Međunarodnom danu Roma i za mene ovo je doista tema na kojoj bismo svi zajedno trebali raditi, koja bi trebala biti učinjena prioritetom i kako bismo mogli promijeniti socijalnu isključenost, diskriminaciju do koje dolazi u svim društvima unutar Europske unije. Hvala. Hvala vam. Nastavljamo dakle sa dnevnim redom. Sljedeća točka. razmatranje nacrta mišljenja izvješća u susret cjelovitom pristupu kulturnoj baštini u Europi. Izvjestiteljica i izvjestitelj zastupnik Kocalino, a odgovorni odbor, odbor za kulturu, kult, pripremili smo mišljenje našeg odbora koje o kojem planiramo glasati u svibnju. I rok za podnošenje amandmana je ponedjeljak 13. travnja u podne. Dakle, budimo spremni za glasanje u svibnju, ukoliko se držimo tog okvira. Kulturna baština je važna u Europi, e, kreativnim industrijama, kulturi i lokalni dionici su vrlo aktivni u upravljanju kulturnom baštinom. A prošle godine komisija usvojila priopćenje o integriranom pristupu kulturnoj baštini, a odbor za obrazovanje i kulturu je sastavio odbor na mišljenje o tome. Mi isto tako dajemo mišljenje to iz razloga što je kohezijska politika važan izvor financiranja za projekte koji se bave kulturnom infrastrukturom. Kohezijska politika do 2015. ukupno je imala investicije od 16 milijuna eura u sve kulturne projekte, a to iznosi 15 puta iznos razdoblja 2007. do 2013. Dakle, samo 2013. do 2015. No, gospodin Kocolina će nam dati više detalja o tome, tako da vam sada dajem riječ. Vrlo kratko. Mi imamo doista važnu ulogu u kontekstu kohezijske politike. Kohezijska politika je politika koja daje najveći doprinos u smislu financijskih resursa, I radi se o vrlo snažnom sektoru. Kultura je očito važna, dio je identiteta Europske unije, ali kulturni sektor je važan i gospodarski gledano. Dakle, stvara e, dosta bogatstva, radnih mjesta, male i srednje poduzetnike upošljava koji su vrlo inovativni i na taj način se također može privući e, kvalitetni turizam u naše zemlje, u naše regije. Također kulturni projekti mogu biti važni za cjelokupne regije, tako da fondovi koje ste malo čas spomenuli, e, oni se koriste zbog toga što kohezijska politika može obuhvaćati niz različitih područja koja uključuje i kulturu. Mi dajemo svoje mišljenje, odbor za kulturu je vodeći odbor i mi imamo ovdje tri e, glavne stavke. Prva, ako uspoređujemo nacionalne i regionalne planove, možemo vidjeti da komisija planira korištenje resursa u ovom sektoru i nadilazi se pristup kojim se bavimo samo velikim infrastrukturnim projektima i moramo kritično sagledati izbore komisije i reći da mora postati veza između 5 milijuna, ukoliko govorimo u eh, unesco eh, lokacijama, odnosno 5 milijuna kada govorimo ne unesco ovim lokacijama i 10 milijuna kada govorimo o unesco lokacijama svjetskog baština, jer dolazi do probleme u dodjeli resursa. Jedno od projekata gdje, na koje komisija uvelike poklonila pažnju je e, Pompeji za koje je bila potrebna investicija koja ide mnogo iznad 5 ili 10 milijuna koji su ovdje postavljeni kao svoje vrsno mjerilo. E, za Pompeje bili su potrebni iznosi kojima zapravo samo država ima pristup, primjerice stotinu milijuna evra. Tako da ovo mjerila granica od 5-10 milijuna evra jednostavno su preniske za tako nešto. E, druga stvar se nadvezuje na ono čemu smo malo čas raspravljali, a to je kako integrirati ovu politiku, e, jer je kohezijski fond važan izvor financiranja, kako to povezati sa inicijativom za zapošljavanje mladih i kako možemo također uključiti privatni sektor. Dakle, ukoliko želimo prekupiti novac za očuvanje kulturnih središta, tu je velik prostor za privatnu inicijativu koja nam može pomoći da također upotrebimo fondove iz zajednica kao polugu za korištenje privatnog novca. Treća stvar je da moramo uvijek imati na umu blisku vezu između e, europskih politika, počeo od horizonta 2020. i novog programskog razdoblja 2014-2020 i moramo se pobrinuti da nemamo dva potpuno različita pristupa programiranju u ovim područjima. Dakle, očekujemo svakako i e, doprinos drugih kolega, nadajmo se raspravi, spreman sam prihvatiti sve vaše prijedloge. No rekao bih da su ovo neke od ključnih točaka gdje doista moramo snažnu poruku odaslati e, odboru za kulturu od strane našeg odbora. Hvala vam, hvala lijepo. Gospodin Zver, izvolite. Hvala vam na riječi. Zahvalio bih kolegi Kotoliniju što nam je dao pozadinu ovog pitanja. E, mi trebamo sve obuhvatan pristup. Ja sam isto tako član odbora za kulturu. Ovdje sam zamjenski član, tako da ću glasati i o mišljenju i o rezoluciji. No, svejedno kratko bih komentirao. Komisija je mogla biti malo ambicioznija u pripremi ovog prijedloga. Čak i što se tiče naslova, on, umjesto cjelovitog, sveobuhvatnog pristupa, što pomalo zvuči metodološki, mogli smo spomenuti gospodarski potencijal kulturne baštine. Jer kulturna baština nema samo gospodarski potencijal, već isto tako formira sam identitet. Radi se o različitim identitetima, individualnim, regionalnim, nacionalnim, europskim i dobar dio naše kulturne baštine upravo ima e, tu europsku karakteristiku koju trebamo očuvati i dalje razviti. Gospodarski potencijal da kako ne smijemo zanemariti, osobito imajući na, vidu, na umu kulturni turizam, nova radna mjesta i tako dalje. Kohezija je također vrlo važna jer postoji niz kulturnih bisera u regijama koje ne održavaju korak u smislu svog razvoja. Tako da je kultura zapravo jedan element koji Europi omogućava konkurentnost. Konkurentnost u nove geostrateškoj situaciji koja se stvara. Gospodarski govoreći nismo vele sila, nismo niti vojna vele sila, Dakle, nemamo ni u prevagu što se tiče vanjske politike, demografske, naše stanovništvo stvari. No ono što imamo je kulturna moć, kulturna snaga, ne samo što se tiče kulturne baštine, već i drugih grana. Primjerice, filmska industrija, tu smo drugi na svijetu. E, to čak ispred Hollywooda. Svake godine objavljujemo najveći broj knjiga na svijetu. E, sport također. na olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima, Europa osvaja najveći broj medalja. I to sve pokazuje kolika je kvaliteta života u Europi i koliko bismo ju trebali u budućnosti zaštititi. Ono što sam zapravo želio reći je da se ne radi samo o materijalnoj kulturi, već i o načinu života koji u Europi imamo. I to je nešto što smatram da bi se trebalo snažnije naglasiti. Naravno, imamo i Europanu, imamo i projekt digitalizacije Europskog kulturne baštine i to također treba spomenuti u izvješću, a trebali bismo spomenuti i potencijal Junkerovog investicijskog plana. To je nešto što je zapravo i izvjestitelj spomenuo. Dakle, drago mi je da se bavimo ovom temom i da je ona doista međusektorske naravi da se njame dakle bave dva različita odbora. Hvala. Hvala vam, gospodin Jakovčić. Futuristi kažu da će Amerika biti shopping centar, da će Azija biti tvornica, da će Afrika biti mjesto za odmor, a Europa da će biti muzej ja se baš ne slažem previše s time, ali je vrlo indikativno ove, ovaj, kako futuristi razmišljaju eh, i zato je <laughs> između ostaloga dobro došla ova inicijativa i naravno da ćemo se kao ALDE priključiti ove, ovaj, i pokušati doprinijeti kvaliteti ovog dokumenta, pogotovo u onom dijelu <clears throat> u kojem je zaista naša vrhunska kulturna baština e, poznata cijelom svijetu, govorimo naravno o koncentraciji UNESCO baštine na području europskog kontinenta, ali htio bih istaknuti i sve one druge e, materijalne i nematerijalnu baštinu koju Europa ima i ona je zaista fantastična i zato sam uvjeren da je ovo dobar put i sudjelovat ćemo u tome. Mislim da ne treba puno duljiti u ovoj diskusiji, ali želim se uključiti i svojim prilazima pomoći koliko bude mogao. Hvala vam, gospođa Rentke. Zahvaljujem. Hvala izvjestitelju na ovom nacrtu i mi smatramo da je ovo vrlo važna rasprava kako bi se osiguralo kulturna baština Europe. Čitajući tekst, e, nešto što bismo željeli još više osnažiti je ono što ste malo čas spomenuli, Dakle, ne samo da se usredotočimo na velike kulturološke projekte, već da i pokažemo da kulturne inicijative, kreativni sektor mogu imati vrlo pozitivan učinak i na lokalnoj razini, za lokalni razvoj primjerice. Dakle, da se tu radi o mogućnosti za gospodarski rast i tom smislu moramo vidjeti kako možemo podržati e, lokalne kulturne projekte, malene projekte, jer vrlo često e, to su upravo projekti koji mogu potaknuti razvoj, a s druge strane način su da se e, pobrinemo za našu kulturnu baštinu. Jedna stvari koju smo spomenuli u raspravi, govorimo o ulaganju u kulturnu baštinu koja je vrlo važna i ja vjerujem da u ovom mišljenju, uz ovo mišljenje moramo držati zamah do sljedeće rasprave koju ćemo imati i kada ćemo moći jasno reći da bismo željeli da ulaganja u kulturu budu jedan od prioriteta u Europskoj uniji. Hvala. Hvala vam, zastupnica Damato. Zahvaljujem kolegi na mišljenju. Započet ću sa jednim pozitivnim komentarom, pa prijeći na negativni. Ovo mišljenje se usredotočuje na potencijal kulturnih projekata, jer potiče se poduzetništvo, istraživanje, čak i u malim i srednjim poslovima, dakle projekti strukturni fond i novac iz njega mogu biti ovdje uključeni i možemo imati dobre primjere upravljanja na više razini i načela subsidijarnosti. Također je zanimljivo upotrebiti Valor platformu kako bi se mogli potrebiti drugi fondovi koji su do sada primjerice samo za Erasmus Plus ili Kreativnu Europu korišteni. No, moramo vidjeti koliko će novca biti zapravo u tim fondovima. Negativna stvar je da se možda usredotočujemo previše na velike projekte, što nije najbolja ideja. Primjer Pompeja o mišljenju mislim da zapravo nije prikladan. Zbog čega? Zbog toga što je povjerenica Krecu nedavno rekla da postoji opasnost eh, od gubitka tog novca. Imamo velik projekt, 105 milijuna eura, 70 iz europskih fondova, 35 nacionalnog sufinanciranja, dok u stvarnosti od 47 lokacija za rad svega jedno, dvije dobilo odobrenje. Čak imamo i pravnu istragu o tome eh, što pa se radi sa novcem za projekt Pompeji. Tako da to možda nije najbolje spomenuti u mišljenju jer mi se više želimo usredotočiti na korištenje kulturnih projekata za održivi rast. Hvala. Mislim da je ova rasprava zanimljiva i važna dovodimo se u opasnost da se bavimo prošlošću, a ne budućnošću, e, dok u sadašnjosti pokušavamo sačuvati neke stvari. Smatram da ovdje nešto nedostaje o tome koliko nas prošlost može poučiti u stvaranju bolje budućnosti. I ne smijemo zaboraviti da postoji velik broj lokacija i lokacija svjetske kulturne baštine E, koja možda svjedoče ne toliko slavnoj prošlosti Europe. I Europa se može pokušati redefinirati u suočena sa nekim ekstremističkim snagama i u tom trenutku mislim bismo jasno trebali identificirati, uključiti i pokušati usmjeriti pažnju na neke lokacije koje postoje i koje nisu samo um, poznatije mjesta poput Auschwitza, već i neka manja mjesta kulturne baštine koja uh, su slične naravi. Prije nekoliko godina u Budimpešti posjetila sam jedan maleni muzej gdje su tajne službe mučile ljude. I to je doista snažno utjecalo na meni, iako se radilo o vrlo običnoj zgradi, no doista snažno utjecalo na mene i smatram da imamo obavezu e, zaštititi i takve lokacije kako bismo se sami podsjetili na to zbog čega postoji Europska unija. Hvala, zahvaljujem gospodinu Van Još ukratko, e, naša zvesteljica u Sijeni, e, gospođa Malatić, nije ovdje, nadala mi neke bilješke da pročitam. Dakle, mi imamo vrlo bogatu raznolikost u stvaranju politika u odboru za razvoj i drugima govorimo o pametnoj specijalizaciji kao metodi kroz koju možemo, moramo upotrebiti neke primjere za mnogo snažni i brži proces učenja. I gdje možemo vidjeti kako je moguće iskoristiti kulturnu baštinu Dakle, kako najbolje iskoristiti lokacije kulturne baštine. Mm, dakle, moguće je napraviti e, poslovne projekte od cijelog niza ovih lokacija, čak ih imamo toliko mnogo da ih ne možemo održavati sve. E, Italija je istovremeno i bogata i siromašna, bogata je takvim lokacijama, no ukoliko to sve mora financirati i održavati, doista potrebno je postaviti pitanje kako možemo aktivnosti stvoriti na svim tim lokacijama i kako to upotrebiti u turizmu. I ja sam posjetio e, muzej koji je kolegica spominjala. Dakle, kako mi iz regionalnog odbora možemo uspostaviti tu vezu između instrumenta na kojima radimo i to povezati sa ovim sektorom kroz pametnu specijalizaciju. I naravno, dobro je da imamo ovaj sveobuhvatni pristup zbog toga što se može nekolicina različitih fondova upotrebiti. Regionalni, socijalni, za obnovu i razvoj, za fond za pomorstvo, čak kada govorimo o pomorskim, obalnim područjima. Dakle, taj fond nije samo za ribarstvo, već i za održavanje lokacija kulturnih na obali. Isto tako može se privući turizam i otvoriti nova radna mjesta. Dakle, način trebamo postaviti pitanje kako komisija to sve nadgleda. Jer iskreno govoreći, nova uredba je nije toliko usredotočena na pametne, specializirane aktivnosti e, i postavlja se pitanje e, kako dalje. Dakle, ako pogledamo financijske iznose iz prošlog razdoblja, zanima nas da li će to ostati isto, da li će ići prema gore, prema dolje. E, znamo li zapravo kakva je situacija kada pogledamo operativne programe i to je nešto što možemo zatražiti Europsku komisiju da nadzire i da nas aktivno o tome obavještava. I kao što sam već rekao, e, ovih 5 milijuna eura, ako se financiranje poveže, 5 milijuna eura doista nije mnogo, tako da je tu potrebna određena fleksibilnost. Eto toliko s naše strane. Hvala. Hvala, ima još e, javljanja za riječ? Ako mi dopustite, ja ću uzeti riječ kao članica odbora. Nastavit ću sada na bugarskom. Htjela bih reći sljedeće. izvješće koje je pripremio kolega iznimno je važan za regionalni razvoj u brojnim državama članicama. Praksa financiranja projekata kojima se promiče kulturna baština omogućuje nam da to pretvori u turistički proizvod. Na taj način lokalni poduzetnici dobivaju potporu. Ova praksa osim toga potiče razvoj pojedinih regija. Upravo zato sam uvjerena da možemo postići na ovaj način dobru specijalizaciju pojedinih regija. Zato je potrebno da one iznađu strategije za promicanje kulturne baštine, istovremeno jamčeći lak pristup tim lokacijama, odnosno lokalitetima. Nadalje, potrebno je da se nude odgovarajuće usluge kada je riječ o dostupnosti e, lokaliteta gdje se nalazi kulturna baština. U tom smislu se slažem sa izvjestiteljem. Ne možemo se ograničiti na samo 5 ili 6 milijuna. Postoji čitav niz projekata koji imaju velik potencijal, no potrebna su im dodatna financijska sredstva. A cilj je e, finalizirati projekte. Ponekad zbog e, neadekvatne razine financiranja vidimo da se projekt obustavlja, a da se ne dovrši, zapravo se ne omogućava financiranje projekta do njegovog završetka. Bugarska ima posebnu e, os u svom programu, a to je razvoj lokaliteta kulturne baštine. To je jedan od naših prioritetnih područja u okviru kohezijske politike. I sada imamo na desetak mjesta u Bugarskoj gdje se nalaze takvi lokaliteti i tu se tako, također otvaraju nova radna mjesta, omogućuje se razvoj manjim poduzetnicima, pružaju se usluge posjetiteljima, turistima i tako dalje. I to je, ima ključnu ulogu u razvoju čitave regije. Zahvaljujem izvjestitelju da e, bit će projekata kao što su Pompeji. To je sasvim prirodno, mislim da je to jedinstven lokalitet u Europi, no ja osobno podržavam zamisao da bi svaka regija trebala imati vlastitu strategiju i vlastitu viziju, a s ciljem e, kreiranja manjih projekata kojima će se potaknuti gospodarski razvoj regije. Ako nema više zahtjeva od strane zastupnika. Dajem riječ predstavniku Europske komisije. Imamo predstavnike iz glavne uprave za obrazovanje i kulturu i glavne uprave za regionalni razvoj. Tko želi uzeti riječ? Izvolite. Hvala lijepa. Ja sam eh, šef odjela za regionalnu učinkovitost. Ako mi dopustite, ja ću krenuti od lakšeg pitanja. Slažem se s svime što je do sada rečeno. Komisija ističe važnost gospodarskog razvoja i zapošljavanja kroz e, promicanje kulturne baštine. Komisija je sama u razgovorima o programskim o programima istaknula potrebu za integriranim pristupom kulturnoj baštini. Osim toga vidjeli smo da u državama članicama postoji interes za kulturnu baštinu. Ranije tijekom ovoga mjeseca je u Italiji donesen takav program e, sa proračunom od gotovo 500 milijuna eura i za razdoblje do 2020. godine zapravo obuhvaća regije Južne Italije pet regije Južne Italije. Prema tome, promicanje kulturne baštine sastavni je dio kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. E, da se sada osvrnem na neke osjetljivije teme koje su pokrenuli zastupnici, a to je prag od 5 ili 10 milijuna eura kada je riječ o infrastrukturi za turizam. To proizlazi iz eh, uredbe o regionalnom fondu gdje se jasno navodi raspon različitih infrastrukturnih projekta za koje se mogu dobiti financijska sredstva. Tu su energetika, zaštita okoliša, poslovanje, obrazovanje i tako dalje. I onda se mijenja formulacija kada se govori o infrastrukturi za kulturu i turizam. To se opisuje, ti se infrastrukturni projekti opisuju kao manjeg opsoga i zapravo se na taj način e, mijenja opseg koji se može financirati iz fondova. Dakle, mali projekti se e, sagledavaju iz perspektive razine financiranja. Mi e, shvaćamo važnost za potporu kulturnoj infrastrukturi, dakle tu se ne govori samo o kulturnoj baštini, nego općenito o infrastrukturi za kulturne sadržaje. Mi smo se opredijelili za što fleksibilniji pristup, naravno uvažavajući formulaciju iz uredbe. Ovaj prag od 5 milijuna prema našem mišljenju predstavlja vrlo velikodušno tumačenje projekata manjeg opsega. Ako vidimo, ako pogledamo kakvi su se projekti financirali iz programa FAR ili nekih drugih e, programa, e, prag je bio 250 tisuća eura, tako da mislim da je ovaj prag od 5 milijuna prilično velikodušan. Osim toga, kada vidimo što točno piše, govori se o ulaganjima u dakle infrastrukturu za kulturne sadržaje manjeg opsega i postoje primjerice i neki lokaliteti poput Pompeja koji su mnogo većeg opsega. I zato u razgovorima sa državama članicama, kada je riječ o programima, ističemo da se ovdje radi o jednoj infrastrukturi. Dakle, ako je riječ o, o jednom jednoj infrastrukturnoj cjelini, onda to može biti sastavni dio jednog većeg paketa potpore. I to je ono što ćemo vjerojatno e, što će se vjerojatno dogoditi kada je riječ o Pompejima. Dakle, mi nastavimo biti što fleksibilniji, ali postoje neka ograničenja kod tumačenja formulacije iz uredbe. Ne mogu reći da su sve države članice bile oduševljene našim pristupom, ali su prihvatile ograničenja za taj dio e, programskih dokumenata. Dakle, mi smo rekli državama članicama da ukoliko imaju neke uh, osjetljivije slučajeve, o tome se može unaprijed razgovarati s komisijom kako bismo zajedno iznašli najbolje moguće rješenje. Hvala lijepa. Hvala i vama. Želi li još netko uzeti riječ iz Glavne uprave za kulturu i obrazovanje? Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedateljice. Samo da dopunim informacije koje je vam je iznio kolega iz Glavne uprave za regionalni razvoj. E, dakle, nama je drago da se ovaj odbor zanima za kulturnu baštinu. Mi smo prošle godine objavili jednu komunikaciju o integriranom pristupu, budući da smo svjesni utjecaja koje to ima na gospodarstvo te na identitet i na evropski identitet. Osim toga, e, na kulturnu baštinu utječu i druge politike, a tu je možda najvažnije spomenuti regionalnu politiku. Ona može najviše pomoći u postizanju konkretnog, e, konkretnih rezultata. E, mi smo već počeli s radom vezano za ono što je najavljeno u komunikaciji, participativno upravljanje, je već istaknuto i počeli smo prikupljati primjere najbolje prakse iz država članica na temelju tog načela, tako da ćemo sljedeće godine moći objaviti e, primjere dobre prakse i to će biti javno dostupno. Hvala lijepa i sada možemo zaključiti. Možda ćemo imati neka formalna pitanja na primjer ovaj prag od 5 milijuna eura, je li to doprinos iz fonda ili se to odnosi na vrijednost projekta? Da, kao što vidite ima, ima tu e, pojedinosti, no neću sada postaviti pitanje, možemo nastaviti. Hvala vam lijepa na raspravi. Ako želite još iznijeti neke komentare, izvolite. Pa imam samo nekoliko komentara. Možda bi bila dobra ideja da imamo još e, prilike razgovarati o fleksibilnosti u tomačenju članka trećeg uredbe kada govorimo o iznosu od 5 milijuna eura u kontekstu projekta, moramo shvatiti da je moguće osigurati više sredstava za čitav projekt. Kada govorimo o većim projektima, mislim da se tu još može stvari pojasniti da ima i primjera osim Pompeja, ali mislim da taj iznos ne može pomoći u kod e, lokaliteta veličine Pompeja. Da, Pompeji su jedinstven lokalitet u Europi. To je činjenica. E, Damato, mislim da moramo biti oprezni kada govorimo o još jednoj stvari. Ja sam spomenuo Pompeje iz drugog razloga. Ja sam svjestan koliko je to kompleksno, ali isto tako je bila velika, veliki naglasak je bio stavljen na Pompeje i nisam nisam mogao propustiti da to spomenem posebno zato što sam i sam dolazim iz Italije. Međutim, kao što znate, ovo se ne tiče toliko korištenja fondova, nego nekih drugih, e, neko nekih drugih stvari. Dakle, bilo kakva pravna istraga se ne odnosi na to. Možda je to tema o kojoj treba razmisliti i možda je bitna isto tako i metodologija i upravljanje sredstvima. Ako netko dobije veliki iznos, treba vidjeti na koji način upravljati tim sredstvima. Govorimo o 23 hektara koje tek treba, treba provesti istraživanje. Dakle, još nisu provedena arheološka istraživanja na 23 hektara, tako da nisam htio ulaziti u ovo jesu li projekti veći ili manji. Ne dovodim u pitanje značaj manjih lokaliteta, e, niti njihovu važnost. Ako provedemo analizu tog iznosa od 6 milijuna eura, koliko će se potrošiti na projekt. E, vidimo isto tako da e, velik broj sredstava ide i u manje projekte, ne samo u velike projekte. Međutim, slažem se s onima koji su istaknuli da nije riječ samo o problemu gospodarske prirode i da je kultura bitna iz razloga identiteta, prestiža, e, isto tako i u kontekstu europske povijesti. Mi moramo promicati europsku povijest i općenito promicati kulturno nasljeđe. No isto tako treba nešto reći o digitalizaciji i postoje još e, neki aspekti koje moramo obraditi. Ja sam ovdje da bih čuo vaše ideje, mislim da je ozračje dobro, svi smo spremni na suradnju, mislim da možemo objediniti e, nekakve ideje i možemo doći do konsenzusa. Samo da vas podsjetim da je rok za predlaganje amandmana 13. travnja do 12 sati. Glasovat ćemo e, na sastanku 5. svibnja. Sljedeća točka dnevnog reda je odobrenje odluke koordinatora. Imali smo sastanak jutros E, dobili ste odluku elektronskom poštom, imali nekih primjedbi, ne vidim da netko ima primjedbu, dakle možemo e, donijeti, možemo odobriti tu odluku, imali e, nekih komentara pod točkom razno, nema, onda dolazimo i do posljednje točke dnevnog reda, želim vas samo izvijestiti da će se sljedeći sastanak održati u svibnju, 4. svibnja, od 15 sati do 18.30 te 5. svibnja od 9 sati do 12.30. To bi bila posljednja informacija koju sam vam htjela prenijeti. Zahvaljujem konferencijskim prevoditeljima na pomoći i također zahvaljujem svima koji su sudjelovali na sastanku i ovime zaključujem sastanak. Hvala.